čekamo još gospođu Rodust. Mislim da sada možemo početi. Krećemo s usvajanjem dnevnog reda. Gabriel Mato, izvjestitelj je za tehničke mjere pod točkom 8 je zatražio odgodu glasanja za 21.11. Mislim da ste svi već čuli tu informaciju. I zbog toga će sutra sastanak koordinatora početi u 9.30, a ne u 9 kako je bilo najavljeno. Imamo li nekih prigovora na dnevni red ili komentara? Ako ne, onda se dnevni red smatra usvojenim. Prelazim na sljedeću točku priopćenja predsjednika. Za sad ih nema. Što znači da odmah možemo preći na naše javno saslušanje pod nazivom Industrijske kočarice i postavit ćemo si pitanje jesu li one destruktivne ili održive. Govorit ćemo o ulozi industrijskih e, kočarica ili velikih kočarica. Naravno, cilj ovog saslušanja je da bolje shvatimo kakvo je djelovanje industrijskih kočarica, da bolje izanaliziramo njihovo djelovanje. Znam da postoje i e, neke ideje koje možda nisu točne o tome te će ovo zaista biti prilika za sve nas da razmotrimo i e, ekološke aspekte industrijskih kočarica. Mi naravno imamo za cilj očuvati naše resurse, ta nam je stoga važno znati na koji način se obavlja ribarenje industrijskim kočaricama. Ja ću predati sada riječ našim gostima koji će održati izlaganje, a nakon toga ćemo imati raspravu tijekom koje će zastupnici moći postaviti pitanja. Imamo četiri govornika. A počinjemo sa gospodinom Žerarom Van Belsfortom koji je podpredsjednik skupine Europeš. Žerar, izvoli, možeš doći ovdje, a poslije toga ćemo predati riječ Brajanu o Riordanu iz platforme Life, zatim gospodinu Puig Alenjea, koji je profesor na institutu tu za more u Barceloni i dakle kao što znate govorit ćemo o moru. A nakon njega će riječ uzeti gospodin Clint šamers ako sam dobro izgovorio, njegovo prezime iz Greenpeace-a. Gerard, izvoli, Predajem ti riječ. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Drago mi je što ste moje prezime izgovorili bolje nego prezimena drugih govornika s ovog popisa, ali dobro, možda ćete s vremenom se poboljšati. Evo, ako ja mogu samo e, nazvati ovo saslušanje na jedan drugačiji način, da li su industrijske kočarice jako dobra ili jako loša ideja? Ovo su e, slike s kojima se vrlo često suočavamo e, kada govorimo o industrijskim kočaricama. Predstavljamo ih kao veliku opasnost, e, kao i uragan Irmu koji dolazi u blizini Irske obale i tako, tako, i ovdje, tako dalje. Ovdje imamo i sudionike Greenpeacea, možda i Pavel bio među njima koji se protive industrijskim kočaricama. Imamo e, ovdje nazive da to nije ribarenje, da je to prekomjerno ribarenje te stoga možemo izvaći zaključak i da e, industrijske kočarice su nužno loše. Ali nisam siguran da je to tako. Evo pogledajte, ovo je mali e, ribolov gdje imate velik broj plovila. I možemo se isto tako zapitati da li je mali ribolov e, ispravan i neopasan. I ovdje odgovor nije tako jasan. Kako bismo dobili odgovor na to pitanje, trebamo si postaviti druga pitanja. Zašto e, se pelagijsko ribarstvo e, obavlja uglavnom kroz e, velike operacije ribarenja, zbog čega su, je pelagijska riba ta koja se najviše lovi. Zbog toga što pelagijskih stokova ima jako puno, možete vidjeti 2015. godine da koliki su stokovi bili između 15 i 20 milijuna tona, a demerzalna, odnosno pridnena e, riba je iznosila 2 do 5 e, tona. Dakle, ovo su ogromni stokovi u Atlantiku imamo 1,4 milijuna tona e, za plavu ribu, za e, skušu isto tako. Dakle, ovdje zaista govorimo o ogromnim količinama ribe koja se može e, loviti uz pomoć industrijskih kočarica. S druge strane, vrlo često ovi stokovi se nalaze na otvorenom moru i na moru na kojem nije lako loviti kao što možete vidjeti na ovim fotografijama. Prije e, par tjedana u vašem domu e, je predloženo nekoliko amandmana o e, ribarenju u Južnom Pacifiku i kvotama za skušu. Ovdje vidite neke od tih amandmana gdje se traži raspodjela nacionalnih kvota na Južnom e, Pacifiku uzimajući u obzir e, tradicionalni i zanatski ribolov. Ovo je to ribarsko područje između Čilea i Novog Zelanda i samo e, područje izvan milja se obuhvaća ovim amandmanima, a to je nešto što može služiti kao poziv na e, put e, ka samoubojstvu. Pelagijska riba je riba kojom se najviše trguje, u svakom slučaju u Europskoj uniji, a u Europskoj uniji ribarstvo mora postići konkurentnost u odnosu na ostale konkurente. Ovdje možete vidjeti e, stokove e, sitne plave ribe kao i tune e, i možete vidjeti koja količina se lovi na, u zapadnoj Africi e, nemamo možda najtočnije brojke, naročito u blizini Nigerije i Egipta, ali to su sve područja u kojima se ova riba lovi i kojom se trguje. Drugo pitanje, što su zapravo industrijske kočarice? Neki ih nazivaju e, kočarice čudovišta. Najprije trebamo napomenuti da imamo dvije vrste ovakvih kočarica, to su kočarice hladnjače i kočarice s rasladnim komorama. Koja je razlika između njih. Ovo je e, kočarica hladnjača koja je veća od drugih. Zašto? Zato što tu ima i e, jednu komoru u kojoj može e, zamrzavati ribu, dakle ima hla, komoru sa hladnjačama i to je kočara koja zahtjeva mnogo više osoblja te naravno i prostora za e, to osoblje. A s druge strane e, imamo i e, RSV kočarice, dakle kočarice s hladnim komorama Ovdje možete vidjeti jednu od njih, e, duljina 125 metara, e, može prenijeti 4000 tona ribe, to je velika količina ribe i može ostati na moru 4 e, tjedna, ponekad 3, recimo 3 do 4 tjedna, a ako pogledate RSV kočaricu, ovo je škotska kočarica, ali tu možete na primjer vidjeti iste i danske kočarice, duljine je 75 metara, e, može prenijeti 2200 e, tona i može ostati samo 4 dana na moru e, što znači dva dana za odlazak i povratak s mora i dva dana ribarenja. I to je ogromna razlika između ove dvije industrijske kočarice. Ali obje ove kočarice koriste istu tehnologiju, iste mreže koje su dakle iste veličine isti e, istu akustičku opremu za e, pronalaženje ribe i za e, pravljanje razlike između vrsta i, i ciljaju istu vrstu ribe. Treće pitanje, može li se industrijskim kočaricama ribariti na održiv način? Ja bih rekao da. E, ovdje možemo vidjeti sada e, kakav je mortalitet e, pelagijske ribe koji je uvijek bio dosta nizak. Plava crta je za pelagijsku ribu, crvena za pridnenu ribu i vidite da se smanjuje za pelagijsku ribu dok za pridnenu ribu ostaje na istoj razini. Dakle, ovdje postoji prirodna smrtnost, na primjer za Haringu iz 2013. godine, te kada riba bude, postaje starija od pet godina, e, dolazi do e, riblje smrtnosti, što znači da kod Haringe postoji veća stopa e, mortaliteta kada govorimo o prirodnoj smrti i e, više ribe umire prirodnom smrću nego e, ribarenjem. Ovdje sada govorimo dakle o pelagijskoj ribi koja se lovi samo ukoliko je to potrebno. Ostatak se ostavlja u moru. Dakle, ovo je održivo ribarstvo, naročito ako gledate utjecaj na okoliš i e, i ako to usporedite, na primjer, sa mesom. Ovdje e, imamo dva e, izvora, jedan je izvor iz Nizozemske, drugi međunarodna studija. I također kada se e, ribari industrijskim kočaricama imamo samo 2% usputnog ulova, dakle to je dosta niska razina. Europski pelagijski ribari raspolažu sa četiri certifikata trenutačno 80 do 90% e, njihovog ulova je odobreni ulov, dakle koji je odobren ovim certifikatima MSC. Što e, mi možemo učiniti kako bismo upravljali e, na održiv način ovakvim ribolovom? Mi surađujemo sa znanstvenicima, imamo naše studije, naše znanstvenike, E, i pratimo e, smjernice ICES-a. Također e, vršimo uzorkovanje i uspoređujemo uzorke s relevantnim znanstvenim podacima s kojima raspolažemo i također e, uspostavljamo dijalog sa zainteresiranim stranama kao što je, je na primjer savjetodavni odbor za e, pelagijski ribolov i također uspostavljamo dijalog s nevladinim organizacijama kao što je na primjer e, Greenpeace naša udruga je potpisala memorandum o razumijevanju sa E, Greenpeaceom, to može potvrditi i Pavel. E, sada, zašto e, su nam potrebni ovako veliki brodovi zbog sigurnosti hrane jer ne možemo inače nahraniti svo stanovništvo koje se sve više i više povećava ako koristimo samo mali ribolov i također velikim plovilima možete loviti ribu koja se nalazi zaista daleko Eh, od obale, što se ne može učiniti malim plovilima i eh, lučka infrastruktura eh, ponekad je takva da je potrebno imati flote velikih plovila. što se tiče europske flote, ako radite na velikim kočaricama, radite u veoma dobrim uvjetima koji su sigurni, E, i e, ovo je industrija koja zapošljava velik broj ljudi kao što smo rekli i e, ekološki aspekci ovog ribarenja su dobri te stoga mislim da možemo donijeti sljedeći zaključak. Bilo kakvo ribarenje može biti održivo ili neodrživo. Ali odgovor na to pitanje nije povezan s veličinom plovila. I e, mali ribolov i e, industrijski ribolov može biti održiv ili neodrživ. Neko, e, neke vrste ribarenje koje se razvijaju diljem svijeta postaju E, velika ribarenja, naročito za pelagijsku ribu i e, tunu. Stoga mislim da se trebamo usredotočiti na činjenice, a ne bezčinjenično optuživati ovu ili onu vrstu ribarenja. I mislim da e, imamo dovoljno mjesta i za mali ribolov i za industrijski ribolov. Hvala. Merci beaucoup. hvala, Alors vous avez bien compris que Dakle, shvatili ste, nije vam promaklo da Gérard predstavlja industrijski ribolov. A Brian će nam sada govoriti u ime zanatskog ribolova, a onda ćemo imati jedan znanstveni pristup od gospodina koji će predstaviti gospodin Puig Alenja, a onda i percepciju nevladnih organizacija koje će predstaviti Pavel. On će biti zadnji. poste. evo, govorit ću, reću vaše ime bez prezimena Evo, pokušat ću. Clean Cameras. Dobro, Brian, izvoli. Microphone is on. Evo, mikrofoni su uključeni. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na pozivu i što se mogu obratiti danas ovdje. Svakako bi se složio sa gospodinom Vandalom i sa mali, veliki imaju svoje mjesto pod suncem, ali izuzetno je važno da to mjesto pod suncem bude i cijenjeno i prihvaćeno i poštovano. Što se tiče dakle, samog mog naslova, ja sam htio sagledati dakle, industrijske kočarice kao perverzni proizvod e, zajedničke ribarstvene politike. Ja ću to objasniti kada budemo prolazili. Htio bih započeti sa predstavljanjem organizacije koju ja predstavljam, a koja zastupa male ribare koje se bave malim ribolovstvom. Mi smo profesionalna organizacija koja imamo svoje članstvo, predstavljamo članstvo iz čitave Europske unije i isto tako smo glas za ribare, male ribare, bilo na nacionalnoj ili međunarodnoj sceni. Dajemo dakle, izgradnju kapaciteta svim našim ribarima i našim članovama. Vratimo smo i nova organizacija koja je zasnovana na temelju zajedničke ribarstvene politike i mislimo da je to dobra reforma sa puno mogućnosti za male ribare Operativnim smo postali 2015. godine uredom u Briselu, 9200 ribara je naših članova, 6000 malih brodova od Baltičkog mora sve do Mediterana. Smisao je da stvorimo zajedničke kapacitete, da osiguramo e, nagrade za održiv ribolov i to našim e, dakle ribarima i to upravo zasnovano na članku 17. zajedničke ribarstvene politike. Te isto tako da potpore mm, usmjerimo u dobre prakse, e, utječemo na političke odluke, te isto tako e, temeljem deklaracije, kriterija koje su dakle Dakle, brodovi ispod 12 metara, pasivni alati i isto tako ribolovni e, pogoni koji su zapravo e, za lokalnu zajednicu i koje daju gospodarske učinke u lokalnoj zajednici. Organizacija smo više organizacijskih cjelina koje zapravo ribari zastupaju ribare želimo suradnju, a ne konfrontaciju i vjerujemo da ukoliko niste u prostorijama u kojima se događaju odluke, da niste nigdje i da ste isključeni. Također imamo i vidimo ulogu žena u e, samom ribarstvu, pokušavamo naći rješenja, a ne stvarati probleme. Polivalentni ribari su naši članovi koje eto, definiramo kao ribare koji koriste pravi alat na pravo mjesto u pravo vrijeme, e, te isto tako da su vlasnici samih e, ribarskih e, brodica na licu mjesta. Što se tiče dakle održivosti, to je ujedno i cilj zajedničke ribarstvene politike i međunarodna obveza cilj broj 14. E, dakle, to je e, korištenje, održivo korištenje oceana i isto tako e, zajednička ribasna politika, članak 2.1 koji treba osigurati upravo održivost korištenja resursa, time da se iskoriste gospodarske, socijalne i sve benefite zapošljavanjem. Isto tako u reformi je isto zabilježeno da mali otoci i treba prihvatiti svakako ulogu malih zajednica i dozvoliti im da prežive. Članak 17. zajedničke ribarstvene politike govori o kriterijima održivosti. Isto tako smo mišljenje da smo zasnovani na tri stupa, jedan okolišni, socijalni i gospodarski i povezivanje je zapravo krucijalno. Što znači imati ravnoteži između ciljeva ekonomske, okolišne i socijalne naravi. Razlika između velikih i malih, između milionera, milijunaša i ostalih malih zajednica. Ono što želimo je zajednička ribarstvena politika koja će biti u interesu svih ribara, a ne samo odabrane manjine. Mišljenja smo da kako mali, tako i veliki imaju svoje mjesto pod suncem, ali postoje različiti načini ribarenja. Što se tiče priobalnog ribarstva, karakterizirano lokalnom e, razinom e, ribarenja, e, ovisi o lokalnim resursima, treba dati potporu samim lokalnim zajednicama i omogućiti život. Ali isto tako treba osigurati da uslužne djelatnosti imaju svoju ulogu, kao što su to škole, zdravstvene ustanove i isto tako turističke aktivnosti, marine, e, Obrazovni kadar, a isto tako mora dati socijalnu sigurnost e, svim e, dionicima malih zajednica. Što se tiče industrijskih kočanica tiče, one su de delokalizirane, globalno su naravi, visoko tehnologizirane, oni nemaju nikakve ograničenja, oni su više milijunski e, iznosi koji se investiraju i to najbogatiji ljudi koji opskrbljuju sa stotinama i tisućama tona ribom i to na globalnom tržištu. Što se tiče male ribarske flote, ima otprilike 50 tisuća malih brodica, odnosno 74% je male ribarska plovila, a što je ukupno 8% bruto tonaže. Dnevni e, dakle, ulov je 104 kile dnevno, a sektor e, zapravo osigura 15% E, svih e, zaposlenika, ali je upola manji od e, dakle, kapaciteta koje uspjevaju industrijske kočarice ostvariti. Dodana vrijednost je 65% svih. Što se tiče industrijskih kočarice, kapaciteti su daleko veši od samog mogućnosti procesuiranja. Dakle, oni love više nego što mogu obraditi. Što se tiče rasladnih i komora za smrzavanja, to je oko 400 do 1000 tona dnevno, a sva ona kočarice koje nemaju mogućnost zamrzavanja e, mogu zapravo koristiti se svojim manjim kapacitetima. Mogu e, ostati na morima dva mjeseca i optimalno je četiri tjedna i uskladištiti 4000 tona ribe. Dakle, ovo su područja djelovanja u kojima djeluju dakle industrijske kočarice od e, dakle, gledišta malih ribara, e, usputni ribolov brancina koji e, se lovi u dakle kanalu i u sjevernom dijelu Biskajskog mora. U Irskoj smo dobili velike broj pritužbi naših članova da se alati nestaju. 2016. godine nestaje 91 vrša koja je imala vrijednost oko 8000 eura. 2017. 24.500 eura vrša nestalo je i ovo se vidi kao jedan zapravo agencija za zaštitu ribara i nacionalne službe ne mogu pomoći u ovom pogledu. Ne postoje nikakve ni brojke o tome koliko je zapravo izgubljeno samih riba i e, samih riba u tom pogledu. Što se tiče e, izvještaja o odbačenom ulovu, e, delfini koji se nalaze na našim obalama u Irskoj su samo dokaz tome. U međunarodnim vodama vidimo da industrijske kočarice su zapravo velik problem izlova spominjano je već i e, isto tako e, same e, skuše i vidimo 2011. godine podatke koje je FAO izdao. Pik smo imali od 1994. godine, a između 2006. i 2012. godine upravo je to bilo vrijeme kada je organizacija Mervosfera i ostale organizacije su upravo bilježile stokove. Ben Wolford pokazuje da je to bilo jedno od e, područja gdje ste još uvijek mogli imati slobodan prolaz. Činilo se da je previše e, kočarica, međutim ako ste imali prekasnu odluku, to je moglo zatvoriti ulaz u ovo područje. Postoje ribari u Čileu i Peru koji se unutar 200 e, milja love skušu i koji zapravo skrbljuju svoje a skuša se lovi samo E, dakle izvan područja 200 milja oko obalnog područja. Kako postati multimilionaš u Kilibegu? Ili drugačije rečeno, dakle, priča Annelies Ilena, najveća e, ubojica mašina u svijetu koje je svijet ikada vidio. Na prvom mjestu morate postati prevelike da biste e, propali. Morate uvjeriti banke i vlade da je e, zakonodavstvo ispod vas. Što se tiče isto tako konstrukcije samo industrijske kočarice, morate dobiti 100 milijuna potpora od vaše vlade. Nakon toga vidite da ne možete registrirati ovo plovilo i onda morate registrirati koristite kao komercijalno vozila. To nažalost dobivate tako da zamijenite zastavu sa jednim drugim industrijskom kočaricom. E, prodate ovu kočaricu, ali kako biste zadržali dakle, brutotonažu i za tisuće i tisuće milijuna eura prodajete ribu drugim e, poduzećima. Što se tiče dakle, same okupne bilance, 63 milijuna e, košta izgradnja koje su financirali irske banke i norveške potpore. Irske potpore koje su iznosile stotinu milijuna eura, zahvaljujući intervenciji irske vlade, e, bilo je moguće da se e, dobije još 40 milijuna još dodatnih neporatnih sredstava, a Atlantic Dawn, e, kada je bankrotirala 2006. godine, e, na 72 milijuna eura je ostalo. Brod je prodan 2007. godine za 30 milijuna eura. Atlantic Dawn je zapravo izvukla korist i uspjela je prodavati 10 tisuća tona. Ovo nije ništa novo, prije svega kad je riječ o Irskoj. 16. i 17. stoljeće Britanci su prava na ribarenje, prodali Španjolcima, Francuzima. 1845. imali smo glad koje je sami stanovništvo od 1950. do 1970. Irska je počela shvaćati da zapravo treba povećati ovaj sektor i što se tiče ulova, on se povećao za 7 puta. Od 70 do 80 godine imamo industrializaciju u području Kiribega, u području pelagijskog ribarstva i to je imalo izuzetno pozitivan utjecaj na e, razvoj. Od e, pristupa Irske Evropskoj unije 72. godine i zajedničke ribarske politike 83. godine stvari su se pogoršale. Malo ribarstvo se zapostavilo, znači 2002. i 2006. godine imamo rapidno smanjenje stanovništva u priobalnom području, prije svega kad je reč o području burtonportu e, važnom ribarskom mjestu, smanjen je broj stanovnika za 22%, a isto tako, e, dakle, dobiti 1% kvote e, za skušu je gotovo nemoguće, da zahtjev za 106 tona je odbijen. Još nešto što bih e, želio e, naglasiti, a to je zajednica Donegal, kolega Vrajanje, odate, to je u sjeverni dio Irske, jedna mala zajednica, priobalna zajednica gdje je stanovništvo palo za 14% za njih 10 godina i to sa 522 stanovnika na 45, što znači da zapravo nema dovoljno stanovništva kako bi se uopće mogla održavati lokalna škola i kako bi se uopće moglo e, očuvati e, brod e, za slučaj nužda, te isto tako isto tako održavanje lokalne medicinske i skrbi, te isto tako i održavanje volante. To je nemoguće sa ovako malim brojem stanovnika. zadržati dakle industrijske kočarice izvan područja koje mogu imati negativan utjecaj e, nadzirati kroz AVMS sustave svaka dva sata e, i svakih nekoliko minuta bi trebalo kontrolirati i isto tako redovito kontrolirati i molim vas da e, prestanite podupirati industrijske kočarice. E, dakle, potpore su za sve, a ne samo za neke, što znači hvala lijepo, ne, ne želimo industrijske kočarice. Hvala vam lijepo. Thank you very much. Merci, Brian. Euh, Hvala Brian na ovoj prezentaciji. Sada ću predati riječ jednom znanstveniku, profesoru na Institutu za istraživanje mora u Barcelonu, gospodinu Puju Aleniji. Izvolite, imate riječ. Thank you for inviting me to give this talk to this public. Hvala vam što ste me pozvali da govorim o ovom pitanju, dakle, industrijskih e, kočarica. Kao što ste već vidjeli, industrijske kočarice pojam je koji se koristi za pelagijske kočarice. Dakle, pitao sam se da li je došlo do greške, zašto me pozvali ovdje. Rečeno mi je ne, ne, želimo da nam kažete što mislite koji je utjecaj velikih kočarica na e, stanje dna morskog i sedimenata. Dakle, ja ću vas e, odvesti u katalonski kontinentalni pojas. Tu imamo, tu smo napravili jednu e, studiju u manjem prostoru i ovdje vam ovdje imamo 12 glavnih e, luka, ribarskih luka. A ovo je utjecaj dakle koji ima na regiji. Dakle, vidite ovdje da postoje neke neka područja u bliže, bliže obali gdje je napravljena, gdje se vidi da je e, veliki ribolovni napor napravljen. U Palamusu se svakodnevno, u području Palamusa se svakodnevno kočari E, brodovi izlaze u šest e, ujutro i u šest e, na se vraćaju kako bi prodavali ribu. Dakle, ja ću ovdje obraditi tri teme. Prva je dakle, kočarenje, utjecaj kočarenja na morskom dnu. Počeli smo proučavati 2001. godine morsko dno na, u kanjonu na stranama kanjona da vidimo kakav je protok i tu smo vidjeli da je prirodni protok e, sedimenata takav da je došlo do obustave kretanja zbog kočarenja, a kasnije smo, zahvaljujući podacima iz VMS-a, mogli vidjeti koja su područja gdje ima više kočarenja, gdje je manje i onda smo odlučili analizirati dakle bolje područje. Dakle, to je 80 metara od dna gdje vidimo da je došlo do suspenzije sedimentarne koncentracije. Ovdje je e, vrijeme dakle ilustrirano. Mi smo to mjerili 2011. Dakle, sve ovo što vidite u vrhu, to je, tu je došlo do suspenzije sedimenata u razdoblju od 5 mjeseci i trenutna brzina je na 5 minuta a vidite sve ove vrho gornje, gornje mjere tu vidimo dakle kada su pikovi češći sri, četvrtkom i petkom e, se dolazi do ovih pikova, subotom i nedjeljom ništa se ne događa kada se ne ribari. Dakle, tu kad malo zoomiramo ovo, na, dakle vidimo da su ovi vrhovi ovisni o radnoj satnici. Dakle, prije toga promjena u segmentima je jako mala, onda dolazi do velikog, e, velikog intenziteta. Dakle, to se poklapa sa satnicom kada e, kočarice odlaze a drugi, e, drugi porast e, ove aktivnosti je kada se vraćaju u luku. A onda kasnije vidite da se ništa ne dešava. Dakle, tu imamo navalu sedimenata koji se odvode dakle dublje u kanjon. I s, s ovim podacima možemo vidjeti protok sedimenata u ovom ovoj ovdje ilustraciji vidimo da u razdoblju od pet mjeseci u ovoj dolini 5000 tona sedimenata izmješteno je i izgubljeno za područje ribarenja i odvedeno u dubine kanjona. I sada prelazim na drugu temu, naime utjecaj na površinske sedimente. Ovdje, kao što vidite, uzeli smo uzorke sedmenata na svugdje po kanjonu. Uzeli smo, možemo mjeriti dakle od kada su sedimenti crvena i plava boja se ovdje koristi. Možemo dakle akumulaciju sedmenata, to se mjeri crvenom bojom. I ovdje vidite ovaj plavi, plavom oznakom tu je jasno da je došlo do promjene od 0,35 cm godišnje do 0,71 cm godišnje, dakle tu je udvostručena e, dvostručen ritam naslage, naslage sedmenata, a ove slojeve sedimenata vidimo dakle E, i to je od sredine 70-ih počelo nastajati i od tada je upravo to spoklapa sa brzom industrializacijom kočarica i to je nešto što se desilo svugdje diljem sredozemlja, a vjerojatno i e, svugdje diljem svijeta 60 70-ih kada, su, e, kada je došlo do velikog razvoja industrijskog ribarenja kočaricama. I kao što vidite, maksimalne vrijednosti u Palamosu dosegnute su 80. godina, a onda je došlo do tendencije smanjenja, to su ove gornje, desne, crvene točkice, no to ilustrira samo povlačenje kočarica iz flote, jer kad pogledate ove e, povijesne slike iz kraja 70-ih, to su bili dakle e, drveni brodovi sa drvenim daskama, širilicama, a ovo su sada e, plovila koja imamo danas u katalanskim lukama, to su velika plovila i što je još važnije, imaju jako teške širilice i tu nema nikakve kontrole na opremi, oni mogu koristiti bilo kakvu opremu, bilo kakve širilice koje žele. Dakle, vratili smo se na isto mjesto, dakle, oni uzorci su prikupljeni 2002. godine i onda smo napravili isto mjerenje 2011. godine, onda smo vidjeli iste promjene, analizirali iste promjene i iste uzorke mogli smo porediti. No, glavni zaključci od 2002. do 2011. u 9 godina 23 Tri cm sedimenta je prikupljeno, a to znači da je tu došlo do akumulacije 2,4 cm godišnje, dakle to je puno više od onih prirodne sedimentacije u ovom e, dijelu kanjona. Dakle, nešto se dogodilo krajem prošlog stoljeća i početkom ovog stoljeća sa kočaricama u ovom području. I ako pogledamo povijesni razvoj e, kočarenja u Kataloniji, došlo je do smanjenja broja kočarica od 90. godina prošlog stoljeća, prvenstveno zato što e, su poučeni, e, poučena plovila, no velike kočarice su tada proizvedene i one su bile puno veće, puno moćnije i s puno više opreme nego u prethodnim i ovi novi su promijenili situaciju. I dakle, sada ulazimo ovdje u razdoblje industrijskih kočarica, i to izaziva velike promjene. Treća tema koju želim obraditi jest utjecaj na morfologiju morskog dna. Kolege s učilišta iz Barcelone napravili su preciznu studiju u ovom kanjonu. Ovdje imamo rezoluciju od 50 metara i vidite na sjevernom dijelu sjeverni dio ima jako blaže promjene nego u južnom dijelu. Ovdje imamo dakle mjerenja. Vidi se da na južnoj strani kanjona, južni, južna strana je jako kompleksna, morfološki gledano, dok e, su na sjevernoj strani jako blage promjene. Možete pretpostaviti do čega je došlo Dakle, zbog toga što ima kontinuirano okočarenje. Ovdje naglašena područja su padine Imamo pljosnate površine i strme. Dakle, vidimo da je došlo do velikih ramifikacija u ovoj cijeloj dolini kojih e, uopće nema na sjevernom dijelu kanjona gdje se ribari intenzivno. Napravili smo jednu analogiju glede promjena e, koje nastaju, e, analogija po, glede sa, sa promjenama kao kada se prije dakle orilo sa, oralo sa životinjama i onda prešlo na traktore. No, oranje je nešto što se događa jednom ili dva put godišnje, ali kočarenje se pak radi svakodnevno, a polje ne gube sediment, dok morska dna gube sedimente, dakle, a svaki sediment koji se izgubi, on je izgubljen. Dakle, gubi se, gubi se organski bogate sedimente na morskom dnu. I želim ilustrirati što se događa. Dakle, ovo je snimak dubokog mora. Ovo je, dakle, račić. Vidite, sedimenti su jako blagi. Imamo tu neke organizme ako uđemo u područje ribarenja, evo što se vidi, dakle, više nema onih e, blagih sedimenata, već se ovdje kočari po blatnom području i nema nikakvih živih e, organizama. Dakle, ti e, taj ribarski alat je užasno težak. Ta, te širunice mogu biti teže od jedne tone. Dakle, to doista devastira okoliš. Evo ovdje imate još jedan primjer. Dakle, ovdje se ne radi samo o tragovima po površini, već ovdje imamo doslovno usjeke koji su ogromni. I ovo smo vidjeli svugdje gdje smo išli po tragovima E, velikih industrijskih kočarica. I to predstavlja probleme i ribarima, jer e, male kočari, kočarice ne mogu e, kočariti iza velikih kočarica, jer jednostavno više nisu produktivni. Dakle, moraju odlaziti znatno dalje od obale i stvarati i otvarati nova ribarska područja, jer su njihova tradicionalna ribarska područja uništena ovim industrijskim kočaricama, tako je u E, katalonskom pojasu. Dakle, glavni zaključak mog govora jeste da je kočarenje po dubokom e, pomorskom dnu može promijeniti prirodne sedimente, što će povećati razinu stvaranja sedimenata intenzivno kočarenje po dnu može ozbiljno narušiti površinu sedimenata i mijenjati morfologiju morskog dna. Tu treba pogledati deskriptor e, broj 6 o integritetu e, morskog dna. Svi znamo da kočaranje predstavlja ima, ima određeni utjecaj na dno, ali način na koji se to danas radi, mislim da to nije dobar način da se zadrži demerzalne e, ribe i da se ribari na određen način u katalonskom području. E, situacija je pogoršana od početka 2000-ih, e, otkako su uvedeni industrijske kočarilce koje uništavaju tradicionalno ribarsko područje i stvara probleme ostatku ribarske flote. Hvala vam na pozornosti. Hvala najljepša gospodin Pujgalenja na ovom izlaganju. A sada predajem riječ e, Pavelu Klinkamersu. Jesam li dobro izgovorio vaše prezime? Klinkamers? Da, da, da, zadovoljna sam e, načinom na koji ste izgovorili moje prezime. Hvala. Um, Imali ste priliku vidjeti dosta naših snimaka na koje sam ponosan. Ja ću vam pokazati još neke od njih. I također ću govoriti nešto o tome jesu li industrijske kočarice održive ili ne. Mi smo već čuli od gospodina Van Bosforta e, o industrijskim kućanicama. Neću sada ponavljati ono što je rekao, ja ću vam samo prikazati nekoliko lijepih fotografija. Greenpeace e, se od 1999. godine bori protiv industrijskih e, kućarica i usredotočavali smo se na pitanja koja se tiču izravne konkurentnosti sa artizanalnim sektorom, E, na primjer u e, Africi, u Južnoj Africi gdje industrijske kočarice ribare, a gdje e, lokalni ribari ovise od ulova. Zatim izvoz prekomjerno ulovljene ribe to, to je nešto što se može primijeniti, primijetiti kod industrijskih kočarica jer se radi o globalnoj industriji koja e, lovi onoliko ribe koliko može. Dakle, neće propustiti ni jednu priliku da ulovi neku ribu. Također smo se bili usredotočili na pitanje e, državnih potpora i zapitali smo se zbog čega se e, javni novac troši na skupine koje odnosno industrijske kućarice koje pripadaju samo malom broju ljudi i e, usredotočavali smo se na takozvano selektivno ribarenje koje primjenjuju industrijske kućarice jer to si mogu priuštiti. 2016. godine Greenpeace je potpisao e, memorandum o razumijevanju sa udrugom kočarica hladnjača za pelagijski ribolov kako bismo e, vidjeli na kojim točkama možemo zajedno raditi e, po pitanju održivosti. E, mislim da nema smisla sukobljavati se, već udružiti snage i vidjeti kako industrijsko kočarenje učiniti što održivim ukoliko je to moguće. Ovdje možete neke E, fotografije, to su snimci naših akcija, e, na primjer u e, Africi gdje je u, Amsterdamskoj luci plovilo blokirano. Ovo je bilo u vodama Mauritanije 2012. godine jer smo primijetili da se povećao broj industrijskih kočarica, bilo ih je tada dvanaestak koje su e, lovile ribu u istoj ribolovnoj zoni kao i e, artizanalni, odnosno zanatski ribari. Ovo je članak e, iz tiska. radi se jednom od najvećih industrijskih kućarica koja se zaputila u Australiju. Mnogi australijski ribari su izjasnili nezadovoljstvo ovom vješću, te smo mi stoga u Nizozemskoj blokirali ovu industrijsku kućaricu. Što se tiče državnih potpora, ovo plavilo, na primjer, je dobilo oko 20 milijuna e, eura u državnim potporama. Mi smo to evo napisali e, na samom plovilu kako bi se točno znalo koliko javnog novca se ulaže u e, to plovilo. ovo je jedno od jedna od industrijskih kočarica za koju smo e, dobili informacije iz brodskog dnevnika prema kojem e, se velika količina ulovljene ribe e, vraća ponovno, baca ponovno u more zbog selektivnog ribarenja. Ovo je jedna od kočarica koja je u ožujku ove godine u blizini obala Mauritanije bila prisutna, a mi smo prišli s jednim od naših brodova e, ovom plovilu i zatražili da se popnemo na njega i pogledamo malo kako se stvari odvijaju i ja sam se popeo uz ove ljestve koje su dosta e, visoke kao što možete e, vidjeti i zapitao sam se tada zašto ne idem u teretanu nešto češće jer je ovo zaista bio veliki izazov za mene. Kao što je rečeno malo čas, e, veliki brodovi možda nisu nužno e, e, bolji, ali lošiji, ali nisu ni bolji. Oni imaju kapacitet za ulov velike količine ribe sa malim usputnim ulovom i mogu ostati do tjedan do jedan, jednog mjeseca na moru. Ako izračunate e, usputni prilov koji iznosi na primjer 5% i može ići do 10% ovisno o pelagijskoj ribi. E, ali ako shvatimo da se 200.000 e, tisuća kila ribe baci ponovno u more jer se radi o usputnom ulovu, onda vidite da tih 5% i nije tako malo. Naročito ako usporedimo to s malim e, ribolovom. Dakle, ovi procenti e, jesu mali, ali to su relativne brojke. E, također ponekad u usputnom ulovu se ulove i zaštićene vrste E, kao na primjer neke vrste morskih, morskih pasa, e, e, dupini i neke vrste kojima se inače ne trguje. Ne samo u zapadnoj Africi, već isto tako i na Arktiku gdje se lovi bijela riba. I tamo imamo morske pse sa Grenlanda koji E, vrlo često završe kao usputni ulov. Ja sam vidio e, snimke na kojima je osoblje nekih od industrijskih kočarica se fotografiralo kraj tih morskih pasa koji mogu živjeti do 400 godina, ako ih naravno ne ulovi ta industrijska kočarica. Ali s druge strane lakše je zakonski urediti e, ribolov tih velikih industrijskih kočarica, barem u teoriji i to je ono što zanima zakonodavca. A što se tiče veličine, kao što smo rekli malo čas, veličina plovila omogućuje tim kočaricama da ostanu na moru duže, da idu na e, mjesta do kojih ne mogu doći mali ribolovi. Mogu ići u Južni Pacifik, na primjer, e, u mnoge ribolovne zone do kojih ne mogu doći e, lokalni ribari. Ako e, ribare iz Perua pitate da li im škodi ribolov industrijskih kočarica, oni će vam sigurno reći da. E, isti slučaje u Mauritaniji, Senegalu i tako dalje. Oni će vam sigurno reći da im veliku konkurenciju predstavljaju industrijske kočarice. Ali što se mene tiče, mislim da se ovdje ne radi samo o veličini e, plovila već industrijske kočarice također predstavljaju e, globalnu industrijsku E, ribolovnu flotu. Ne radi se samo o industrijskim kočaricama, trebamo vidjeti što se nalazi iza tih industrijskih kočarica. E, to, to je industrija ogromnog kapitala, intenzivna industrija koja ima ogroman politički utjecaj i koja u svojim e, rukama ima kontrolu cijelog lanca ribolova, dakle od mora do e, trgovine. kada govorimo o malom ribolovu, mnogo veći broj ljudi e, zaradi novac od tog ribolova u odnosu na e, veliki ribolov gdje se ulovi veći broj ribe, ali taj novac odlazi u ruke manjeg broja ribara. Kada pogledate ovaj grafikon možete vidjeti da je e, mali ribolov mnogo bolji, mnogo održiviji e, i ekološki govoreći i humano govoreći. E, ovo veliko ribarenje je e, ogromna industrija. E, dioničari E, industrijskih kočarica su banke, a ne ljudi. Tu imamo e, koncentraciju kvota, dakle lakši pristup kvotama određenih vrsta riba, te samim tim i veće mogućnosti prodaje te ribe, o tome je govorio i Brian a isto tako to se može proširiti i na druge sektore, jer kao što sam rekao malo čas ne radi se ovdje samo o industrijskim kočaricama, o veličini tih kočarica ili obliku istih, već o koncentriranju e, moći i novca u te velike industrijske grane. I samim tim se otežava pristup tržištu e, nekim malim igračima. E, imamo neke e, tvrtke koje su počele loviti haringu u Sjevernom moru, ali su onda prešli e, na lov na škampe, arktičku bijelu ribu, tunu, kao što je slučaj sa jednom kočaricom iz Francuske, a sada se zanimaju i za riblje brašno i riblje ulje u Južnoj Americi. Dakle, oni dokle god mogu e, loviti bilo koju vrstu ribe, oni će to raditi. I kao što je Brian malo čas rekao, financijski govoreći, lakše im je dobiti zajmove u odnosu na e, male ribare. E, malo čas sam također rekao da oni imaju i velik politički utjecaj jer e, političare ne zanima uvijek e, ekološka održivost. E, na primjer, postoji ribarski sporazum sa Mauritanijom koji, za koji se zna da se temelji na suficitu ribe koji, kojeg ne može loviti lokalno stanovništvo, ali E, je pristup tim e, ribolovnim zonama odobren bez traženja dodatnih znanstvenih podataka prema kojima bismo točno znali koliko e, ribe ima u tim vodama i koliko te ribe je ulovljeno i koliko te ribe se onda izvozi u Europi. Ali evo taj sporazum postoji i on sigurno ide samo na korist velikih industrijskih flota. E, mnogo lakše je u e, ovakvoj situaciji dobiti i političku potporu, kao što je to slučaj sa Australijom. Mi smo zatražili od nizozemskog ministra da pokrene postupak protiv industrijske košarice koja se bila uputila u Australiju. Ministar je tada rekao da ne može ništa učiniti po tom pitanju jer ta košarica plovi pod e, litavskom zastavom i da ne postoji problem između e, da je to problem između Litve i Australije. Na kraju je ta kočarica otišla u Australiju e, jer prosvjedi u Australiji koji su se održavali jednostavno nisu urodili plodom i nisu utvrđene nikakve kvote. E, ministar za e, ribarstvo e, nizozemske i australijski ministar su se dogovorili da ako je osobljen na toj kočarici nizozemsko, onda ta kočarica može ploviti i loviti ribu u australijskim vodama. Dakle, kao što možete vidjeti, ovdje se radilo o jasnoj političkoj e, potpori. I također e, lakše je uspostaviti e, kontakte kada se radi o velikoj industriji da biste dobili financijsku ili državnu potporu. Ova velika industrija ima pod kontrolom cijeli E, hranidbeni lanac, dakle od mora do e, trgovine. E, neke tvrtke su zadužene ne samo za ribolov, već isto tako i za prijevoz, preradu i prodaju ove ribe i na taj način se otežava manjim igračima da pristupe tržištu. Na kraju, dakle, možemo reći da ti, ta industrijska kočarica je sigurno destruktivnija u odnosu na mali ribolov, a vlasnici tih kočarica predstavljaju e, tu veliku industriju i smatramo da se moraju poduzeti konkretne akcije protiv njih, ali isto tako i vlada mora učiniti nešto po tom pitanju. Mi govorimo o povlaštenom pristupu iz članka 17 koji postoji u europskim propisima kojim se e, jamči e, pristup e, vodama. Mi smatramo da bi se malim ribarima trebao dati povlašten pristup uzimajući u obzir okolišne kriterije, količinu usputnog ulova, vrstu ribe koja se usputno ulovi i tako dalje i e, uzimajući u obzir e, statističke podatke koji su na raspolaganju, kvalitetu iskrcane ribe i e, korist za lokalne zajednice. Ja imam veoma zanimljiv video snimak koji će trajati samo dvije minute, ako je moguće da ga prikažem. Da, u redu, hvala. A nakon toga, da, nakon toga sam gotov, da. Naravno, ovdje ćete vidjeti koja je razlika između malog ribolova i e, velikog ribolova, je primjer iz e, Sierra Leona. Sofi. Thank you. Merci beaucoup. Hvala vama na ovom izlaganju. Naravno, imamo za kraju malo e, militantan e, film, ali od Greenpeace-a to nije iznadženje, no zašto ne? Evo, mi smo ovdje u jednom demokratskom domu i svako ima pravo govoriti kako iznositi svoje mišljenje. Dakle, hvala vama četveroma što ste iznijeli stave istovremeno i industrijskog e, ribolova, malog ribolova, znanstvenu prezentaciju smo imali na utjecaj morskog dna i malo ovako militantni stav nevladnih organizacija. Sada vam predlažem da zastupnici postave pitanja i otvorimo raspravu. Dakle, pitanja se postavljaju našim eh, govornicima kako bismo dobili više malo objašnjenja. Istina je da sam sam ja malo bio zbunjen sa ovom subvencijom od 20 milijuna eura. Otkud to? No, evo koliko želite možemo i o tome malo kasnije govoriti. Već mi se više kolega javilo za riječ. Najprije ću dati riječ kolegi Ricardo Serau Santosu, koji se prvi javio i njemu odmah dajem riječ. Hvala lijepo, Ala. Želim isto tako zahvaliti svim referentima i želim bih postaviti pitanje koje je i već postavljeno, a to je upravo ono što je već rečeno. Zbog čega tako visoke subvencije za industrijske kočarice? Pa riječ je o dvama različitim situacijama. S jedne strane industrijske kočerice i za pelagijski ribolov nije isto e, sve one kočerice koje se bave pridnenim ribolovom. Želio bih e, dobiti jasan e, uvid u to gospodina Pera Puiđa koji je govorio o posljedicama Dakle, imamo pridnene mreže za e, industrijske kočarice s jedne strane i postoje mreže koje lebde i te posljedice koje je profesor Lenja predstavio na morska tla. E, naravno, to su ogromni problemi i naravno da postoji s tim u vezi europska direktiva koju pokušavamo realizirati u članicama, a kako bismo zaštitili E, morsko dno i morsku raznolikost. Naravno zaštititi pritom i male ribare i u tom kontekstu da moramo reći da industrijske kočarice imaju svoju veliki utjecaj i na samu geologiju. Što se tiče pelagijskih e, industrijskih kočarica, Želim se zahvaliti gospodinu Balsfortu na iskrenosti i izravnosti kojom je ovu temu obradio. Međutim, mislim da je ipak e, u svom tome jedan mit e, protiv kojeg se moramo boriti, a to je da imamo jedan planet e, u kojem stanovništvo iz dana u dan raste i da moramo se prilagoditi tom rastu stanovništva. S druge strane, proizvodimo sve više i više otpada sve više i više toga bacamo, što može služiti kao prehrambeni proizvod. Što znači da prirodi e, odvlačimo, izvlačimo više iz prirode nego što je vraćamo. Naravno da postoje s tim u vezi strateški dokumenti, direktive, uredbe, ali što se tiče parlamenta Europske komisije, upravo nam je stalo da ukažemo koliko je potrebno da se smanji ovo rasipanje i rasipništvo. gospodina Balsforta, s tim u vezi bih želio priupitati koliko od te ribe, pelagijske ribe koje se lovi, se postaje sada prerađeni proizvod i koji završava kao prehrambeni proizvod za životinje e, kako bi se e, hranile i svinje i stoka, a isto tako moramo s tim u vezi spomenuti vrijeme e, kravljeg ludila. Želimo što manje prehrambenih proizvoda na bazi e, mesa i ribe za životinje, ali e, izravno dakle korištenje ljudskih prehrambenih proizvoda za prehranu životinja. Postavljam dakle pitanje koliko tog ulova e, završava u tom segmentu. Naravno da mi je potrebno industrijsko ribarstvo kao takvo, ja nemam ništa protiv toga, ali svakako ovo ribarstvo mora biti na razini onoga u čemu ova svijet i civilizacija se kreće. Ja vidim isto tako da industrijska E, pogoni u ribarskom sektoru smatram nečime što gdje zapravo se širi ponovno taj mit da nam je trebano sve više i više prehrambenih proizvoda za prehranjivanje stanovništva, ali moramo suzbiti rasipništvo, bacanje hrane e, i isto tako hraniti životinje sa e, prehranjenim proizvodima koje se mogu koristiti za humanu e, e, dakle proizvodnju za, za nije. Siguran sam, Ricardo, da bi mogao nastati satima, ali baš ti hvala što se ipak zaustavi postoje pitanje. Dakle, sada predajem riječ Ani Šajer-Pirik. Voorzitter, dank u wel. ik vond het een... Eh, Gospodine predsjedniče, ja mislim da je to bio izuzetno dobar referati. Pomalo se osjećam kao u odboru za poljoprivredu. Veliki, mali igrači i Greenpeace je postalo pitanje kako sada ići dalje. To je upravo pitanje koje je temeljno. Međutim, na to se isto tako nadovezuje pitanje, a riječ je o velikim i malim pogonima pitanje koje će oni prijedloge e, ponuditi, a s čime mi kao političari možemo uopće nešto napraviti. Temeljno je pitanje gdje se smije e, ribariti, što se čini za zaštitu, što se ne čine na e, Sjevernom moru se postavlja pitanje tko, kada i gdje smije ribariti. Međutim, ovdje se govori samo o potporama i kad je riječ o velikim pogonima, dakle, novčana sredstva za inovaciju. Međutim, je nam isto tako i financijska sredstva za mala obiteljska poduzeća i male obiteljske ribare kojima isto tako treba doći dio tih sredstava. Osim toga, dolazim iz e, nizozemske i ponosna sam na naše ribare, međutim moram kazati istaknuti, čini se kao da je to kriminalizirana branša e, usprkos tome što imamo e, pravo biti ponosni i želimo ostati ponosna sa svojom e, ribarima i njihovim doprinosom. Pitanje koje bih želio postaviti gospodinu Basforu vezano uz kuše i usporedni, usputni ribolov. Možete li nam objasniti? Po mom mišljenju nije baš točno sve ono što ste iznijela, to želim naglasiti vrlo oprezno. Na samom kraju želim kazati, govori se o multinacionalnim kompanijama s jedne strane i malim obiteljskim poduzećima. Bile smo na otoku Rigenu, na sjeveru Njemačke i bili smo e, dakle sa predsjednica odbora za ribarstvo gdje smo vidjeli obiteljske pogone koji velik broj njih radi u ribarskom segmentu. Kada smo bili na otoku Rigenu, nismo imali dojam da smo imali crno-bijelu sliku stanja stvari. Osim toga, iz ribarstvenih krugova smo čuli da nikada toliko ribe nije bilo u Sjevernom moru. Što je sad tu točno? Što nije točno? Uvijek imamo i stalno imamo različitih interpretacija i različitih informacija iz ribarstvenih krugova. Jedni gledaju ovako, drugi gledaju potpuno suprotno, a ja sam uvijek za zlatnu sredinu. Naša hvala, molim vas da zadržite dvije minute, dakle, Nirjada, izvoli. E, Znao sam da ćete kazati dvije minute i znate da sam ja uvijek kratka. No, Nekoliko stvari koje bih želila istaknuti. U jednom pogledu ja bih e, želila čuti od prvog govornika čitav razlog je bio da dobijemo činjenice. Čini se da nismo dobili činjenice. Niste nam dali postotak e, usporog ribolova, niste nam dobili nikakve informacije koje bi bile konkretne. Niste nam kazali niti zbog čega, e, zbog čega ovaj sustav, znači raslađivanje rasadnih komora je drugačije od drugih sustava. Imali smo Sjevernu Isku kao pri primjer vidimo da nema nikakve dodane vrijednosti u Irskoj, nemate e, procesuiranja, nemate ništa što se događa na e, obali, znači u sjevernom dijelu Irske, a isto tako vidimo da nema nikakve vrijednosti ova riba koja se procesira na brodovima. Također mislim da je isto tako očigledno, barem što se mene tiče, da manje flote E, se na neki način e, smatra da se moraju pridržavati strogo pravila. Ne znam da li se isti e, set pravila primenjuje i na industrijske kočarice. Da li biste prihvatili da dakle, kao jedan neovisni promatrač bude nazočan, da li bi bio prihvaćen kada bi država članica to zatražila. Nemamo pojma gdje se lovi riba, možete haringu loviti od jedan put tri, dva, tri tjedna kasnije e, staviti e, to na brodu. Ne znam dokaza gdje ste ulovili tu haringu nakon tri, četiri tjedna. I na kraju e, želim isto tako kazati kolega Tony Go mi je kazao da statički alat da vrlo često pobirete e, statične mreže. Dakle, to je nešto u nadležnosti država članica, ali mi kao parlamentarci imamo e, odgovornosti na neki način i brigu da se takve stvari ne događe. Što znači da isti uvjeti koje imaju naši mali ribari, ispunjavaju ih, a čini se da nije očigledno da se to primjenjuje i na industrijsko e, dakle, kočarice treba biti jedna činjenična e, izlaganje gdje bismo vidjeli koje su probleme. Nisam bila e, zapravo razočarana sam time što nam niste dali te podatke. Hvala Nirjada. Evo, svaka čast, dvije minute okruglo, nem riječi. Držala se dakle do dnevnog vremena. Kolegica sada. Grazie tutti. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala svim govornicima. Čuli smo, eto, Puno toga imali smo doven pregled nad e, cijelom situacijom i vidimo da je potvrđeno e, stanje stvari i uvijek e, iznova u našim raspravama imamo tu dihotomiju i različitost gledanja. Ja mislim da postoje tu jedna nefer utakmica između malih i velikih pogona i to u jednom svijetu i okruženju u kojem zapravo velika poduzeća mogu intenzivno ribariti i biti održavi, ali samo mali broj tih kočarica ribari. za razliku od e, malih ribarskih pogona koje su pod e, obiteljskom ingerencijom i ulovi su sigurno manji nego li ovim industrijskim kočaricama. No, htjela sam još jednom pojasniti radi razmijevanja da li imate podataka o velikim industrijskim kočaricama i pogonima koliko je ribe obrađeno za hranu za životinje, a isto tako i za akvakulturu, koja može biti svojevrsno rješenje zbog toga što se povećava konzumacija ribe. Međutim, akvakultura kao takva koja e, preživljava, odnosno hrani svoje ribe sa e, ribom iz e, trole. Hvala Renata. Pako, Pako lo Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih na prvom mjestu želio ispričati što sam zakasnio i nisam zapravo sudjelovao ni na jedno od ovih izlaganja, osim jednog malog dijela u zadnjem predavanju. Ne znam i nisam siguran da li ova rasprava se treba usredotočiti na to da li su industrijske kočarice destruktivne ili su održive. E, staviti naglasak na ribarsku industriju nije dobro, jer nema tu dobrog i lošeg e, dobra i loša realizacija, ukoliko imamo europsko pravo i ako se pridržavamo tog europskog prava, onda moramo imati održivo e, isto tako ribarstvo ako je ono odobreno. Međutim, ako se krše pravila, tada imamo i probleme. Zbog toga e, bismo svakako E, trebali završiti sa demoniziranjem i na bilo kojem pogledu. Prije nekoliko godina je svaka vrsta e, mreža e, koja je na bilo koji način povlačnog tipa bila je na neki način osuđena, a bez ikakve e, ekonomskih i socijalnih posljedica koje bi moglo dovesti eventualno zabrana. Što valja učiniti? Čini se da ukupna ribarska flota u Europi mora biti održava i zbog toga moramo potpuno jasno vidjeti sve tehničke mjere, e, sav alat, sve mreže koje se koriste. Naravno, podloga mora biti e, znanstvena studija, a svakako treba uzeti u obzir i gospodarski učinak svih naših odluka. Ono što je jako važno istaknuti, europska flota mora ostati konkurentna u usporedbi sa trećim državama. I još na kraju e, želim istaknuti, vjerojatno je odgovoreno već na ovo pitanje, a kada još nisam bio u dvorani. Ja bih još želio čuti i saznati da li ovi industrijske kočarice, koje one bi imao zapravo utjecaj zabrana takvih industrijskih kočarica? Mislim da što se tiče pelagijskih vrsta ne bi smjelo doći do diskriminacije ni u kojem pogledu, ali koje bi zabrana industrijskih kočarica imala posljedicu? osim što naravno ono što je bilo, eto, već bilo izrečeno. Pako, pa, hvala ti, Ulrike Rodust. Hvala, ja bih e, se želio zahvaliti na ovom znanstvenom e, dakle, referatu svaki put na znanost e, daje i otvara oči i daje nam odgovore na pitanja. Ne bih ulazila u detalje, mislim da sam, sam referat je bio dobar sam za sebe. Žeraru bih postavio pitanje kako biste vi gledali na e, morska dna, kako vi vidite utjecaj industrijskih kočarica. Žerara bi isto tako bi želeo znati nešto o nadzoru e, industrijskih kočarica. Da li imamo dovoljno e, nadzornika, da li se to može učiniti na velikim kočaricama, koliko su učestale te kontrole i još bih željela čuti nešto o usputnom, ribol, usputnom ulovu i količinama. Također, želim kazati, imamo reformu od 2014. godine htjeli smo da malo jarti nazalno ribarstvo dobi veće kvote. Da li možemo sada već utvrditi da su ministri koji su zaduženi za ribarstvo na neki način e, već obuhvatili i da li su spremni predati dio kvota malim i nazalnim ribarima Također e, bi me zanimalo da li od malih ribara e, naše zakonodavstvo prihvaćaju, to jest da poticaje koje e, dakle plaćamo do 90% iznosa za novi ribolovni alata. Time bismo mogli spriječiti velik udio u putnog ribolova. Jedno pitanje uputila bih Greenpeaceu iz vašeg izlaganja čini mi se ni imam dojam da novi ribarstveni sporazumi uopće nemaju nikakvog utjecaja, ne mogu to vjerovati. Možete li nam izneti više dokaza o onome što ste iznijeli ili su to još uvijek e, filmovi, odnosno brojke iz vremena prije novih e, sporazuma koje smo potpisali. Hvala vam. Merci, e, merci Hvala Urlike. I hvala što ste postavili pitanje Green Prisu, jer od samog početka ne bih htio da se ovo saslušanje doživi kao pod navodnicima e, suđenje jednom vidu ribarenja, jer do sad su pitanja sva postavljena Žeraru, a istina je da su tu i drugi izlagači kojima se mogu postaviti pitanja. Ne možemo reći da ne možemo smatrati da je jedan rekao istinu, a drugi ne, jer stvari nisu crno-bijele, inače bila situacija su više jednostavna. Sada David Coburn ima riječ. David? Hvala gospodine Kadek. Ja bih želio malo više saznati o potporama. Odakle dolaze potpore i to po svakoj zemlji, u svakoj godini, od koga dolaze, pod e, kojim naslovom proračuna, da li to povećava ili smanjuje se iznosi, želim ukratko sve o potporama, čuti što se može, jer e, novac poreznih obveznike mora se koristiti na adekvatan način. Moramo zaustaviti sve ono što je išlo krivim putem. Kolegice Dorade iz Arske koja je govorila na svoj koncizan, uvijek koncizan način koje je prednosti za Irsku, a dok se procesuiranje odvija na e, palobama industrijskih kočarica što se tiče Školske, e, Velike Britanije i Velsa. Što je tu vezano uz nas e, rečeno i što tu mi imamo s tim. O Britanskoj imperiju, u biti treba to tako sagledati, jel? Dobro. Evo, svi kolege su se javili. Predlažem sada dakle da damo riječ e, izlagačima, a Žerar, evo, žao mi je, ali ti bi bio prozvan glede brojnih dosija, tako da ti imaš prvi riječ. Hvala. Pa očekivao sam da će se malo okomiti na mene danas. Ne, sve u redu. Mogu se nositi s tim. Idemo po redu. Najprije moram reći da sam u svom izlaganju se htio suzdržati od bilo kakvog prozivanja drugih strana. Nisam se htio obrušiti na mali ribolov, nemam ništa protiv njega, niti na veliki ribolov imam protiv eh, neodrživog, nezakonitog eh, ribarstva. Da, ali ono što sam vidio u prezentacijama kolega, to je puno prozivanja, iskreno rečeno, nas. Evo, neću opširno zadati ove primjere koji su dati, ali neki, mislim, Pavel i ja smo radili zajedno, ali kad bi Pavel ispričao predstavio situaciju u cjelini, onda bi bilo drugačije e, predstavljena situacija. Ono čemu se spomenilo, dakle, u Njemačkoj to je podrobno istraženo i gospođa Rodus to zna i tu je samo jedan e, član posade bio zakon u toj situaciji. Što se tiče Australije, da, oni su izbacili broj, a onda su nakon par mjeseci e, promijenili zakonodavstvo i ponovo su nas pozvali i promjena situacija, ponovo su nas pozvali i tamo smo mogli ribariti. Zatim integriranje velikih poduzeća, dobro, velika poduzeća, mala poduzeća. Pa kako netko može ili poduzeće koje je uspješno, evo, dok god uspješno hrani svijet, naše poduzeće, odnosno naša poduzeća, a ovdje je bilo više pitanje postavljeno o hrani od ribe, dakle sve što se ulovi u e, velikim e, kočarama, e, hladnjačama i namijenjeno je za ljudsku prehranu, jer znate, prije smo imali riblje, neke vrste ribe smo koristili za e, riblju hranu, ali pišmolj se ljudi ne jedu, onda smo to koristili e, za riblju hranu, ali situacija je i tu promijenjena. E. Zatim, jedan mali dio namijenjen je dakle e, ribljoj hrani, ovisi o cijeni, ali moram vam reći da europska flota doista uveliko zalaže da sve pelagijske ribe koje su ulovljene budu namijenjene ljudskoj hrani. Jer znamo da ćemo doći do 7 milijardi stanovnika na, ovoj na ovom planetu i znamo da ove stokove, velike stokove, kada, ih se, kada se njima dobro gospodari, to je, e, onda se može hraniti populaciju. Dakle, to je vaš pristup, znate. držimo se te vaše politike maksimalnog održivog prinosa. Zatim, demersalno pelagijsko. Pa mi nemamo minimalni impakt, odnosno utjecaj, ali jer... Zatim, govorili ste o sve većem broju stanovnika, evo ja sam odgovorio na ovo pitanje. Ako se dobro upravlja velikim stokovima, onda se može iz njih izvući više i ovo to je bitove reforme koje vodi gospođa Rodust u vašem domu. Što se tiče e, odbacivanja, tu su podaci jasno na raspolaganju. Imamo istraživačke stanice u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kraljevini. Mi u našoj floti imamo prosjek e, odbačaja koji je manji od 5%. Mi smo na razini 3-4%. Neki imaju 10, neki imaju 0 ali ovo su jako niski prosjeci. Naravno sad, to je argument gospodina Klinkamera, ako ulovite 4000 tona, da, naravno 2 ili 3 posto 4000 tona, to je velika gomila ribe. Ali to su jako mali prosjeci, postoje brojni, brojni demrzalni ribari koji imaju desetke prostotaka odbačene ribe. Ja to ne, ja nikoga ne sudim, već samo iznosim brojke. Zatim irska zastupnica preko Europeša vam nudim da, da vam damo objašnjenje ribarenja. A što se tiče Irske, mi nikada nismo dobili nikakav odgovor e, iz vašeg ureda da nas pozovete na bilateralni razgovor ali ja vam mogu na sva, sva vaša pitanja mogu dati odgovore. Što se Mauritanije tiče, to je istina. Mauritanija nije od na dnevnom redu, no e, s ovome sam već razgovarao s gospođom Rodust. Mi smo tamo prisutni već preko 20 godina i oni su postavili veliki problem. Ja to ovdje naglas javno kažem, Pavel to zna. To je jedna od tema o kojima doista raspravljamo. Naime, činjenica da pelagijska flota Europske unije ribari iz, izlači možda samo 50% onoga što joj se nudi trenutno. Zašto je tome tako? Pa zašto s time loše gospodari? Zašto? Zato što ima tamo na licu mjesta velika flota manjih, ne malih, nego manjih kočara, kočarica, 20-24 metra i brojni kanuji također, koji love pelagijske ribe ne za e, hranjenje ljudi, već za hranjenje za riblju prehranu. Prošle godine više od 10.000 tona riblje hrane je proizvedeno u Mauritaniji. Kad bi se to pretvorilo u prave ribe, to je više od pola milijuna. To su prije prebacivali evropski europske kočarice u Nigeriju, Ganu, ali više tome nije tako. Tako da bi bilo dobro porazgovarati i o Mauritaniji. Mislim da ovo nije sad pravi trenutak, ali doista tu se nešto događa. Problematično. Ani, s HR Pirik, morate napraviti razliku, odnosno sve ima svoje mjesto. Ponekad postoje neka tržišta koji imaju prave niše, za to je potrebno manje ribarenje, ali treba nam i industrijsko ribarenje kako bi se moglo nahraniti cijeli svijet. to vrijedi i za poljoprivredu, a i za ribarstvo. I jedno i drugo imaju svoje mjesto. Što subvencija tiče, da, e sad. Ja se već godinama raspravljam s Pavelom o ovom pitanju. Na primjer, ako suprostavite subvencije sa izuzećem oprozivanja goriva, što se radi za ribarenje, za e, gospodarske brodove, za poljoprivredu, ako to nazvete subvencijom, onda da, onda smo subvencionirani. U prošlosti u fondovima za ribarenje prije puno godina investicijski fondovi su postojali investicijske subvencije, ali to je već odavno zabranjeno. Evo, to ste vi e, i to vi ste za to zaslužni. Ako se gleda IMF, onda se ne može koristiti subvencije za izgradnju e, plovila, već samo za stvari koje se tiču održivosti i kvalitete. Dakle, što se tiče e, subvencija, nemojte zanositi previše s tom temom. Dakle, evo, primjer Atlantic Dawn, to je bilo tada u Irskoj, možda vi više o tome znate, ali to je bilo u Irskoj i to je bilo početkom 2000-ih, e, ali takve stvari više ne prolaze. Dupini. Da, naravno. Usputni ulov. Da, desi se. Dakle, mreže stajačice, da, love s vremeno vrijeme e, dupine, ali ja sam razgovarao sa e, znanstvenicima koji su jako sposobni ljudi i zajedno smo razgovarali kako, kako riješiti taj problem. Oni nisu rekli da e, su dupini koji su izbačeni na, na irske obale, da su ih ulovili da su ih ulovili kočarice i to osobito nizozemske. Ne, kažu da je moguće da su to stajačice odgovorne za to, ali treba istražiti. Zatim, što se tiče kontrole. Naše kontrole, kontrole koje provodimo u našim plovima su iste, pa možda čak i strože od onih koji provode na brodovima eh, za mal, mali ribolov. Svaka 24 sata moram podnositi izvješća i tu su razne agencije koje, ima, koje, koje nas kontroliraju. Imamo zabranu eh, odbacivanja, obvezu iskrcaja i već je treća godina da imamo obvezu iskrcaja. Dakle, to moramo pri, prijaviti. Dakle, morate mi dati malo vremena jer sam dobio doista puno pitanja i komentara. Evo, prije par tjedana gledao sam preko interneta odbor za e, ribarstvo i bilo je govora o godišnjem izvješću o kontroli u Irskoj. Rečeno je da se vode brojne kontrole naših industrijskih kočarica i nije zabilježeno nikakva ili skoro nikakva, nikakav prekršaj prije nekog godina da, bio je bio jedan veliki slučaj, ali evo, to je sve javno, to se može skinuti s interneta i svi mogu to čitati. Ja mislim da bi bilo dobro da prestanemo prokazivati, prozivati, upirati prstom. Zatim, evo, što se tiče obveze iskrcaja, imamo samo par postotaka odbačaja, ali naravno ako e, imam e, neki usputni ulov, u Irskoj, jednoj Kraljevini, Francuskoj, se razgovaram s kolegama i vidimo šta ćemo s tim napraviti, jer zabranjeno je bacati e, ribu. Dakle, mi zamjenjujemo kvote, razmjenjujemo kvote s kolegama kako bismo ostali ispod praga. I to je nešto čime se bavim svakodnevno, tako da. Evo, za kraj želim privesti kraj. Ako netko od vas želi doći na moje plovilo, molim vas, nazovite me i moći ćete doći s nama koliko god dana ili tjedana želite doći. Mi smo doista otvoreni što se ovoga svega tiče. Hvala vam. Hvala na pozivu, Žerar. A hvala isto tako i na iskrenim odgovorima i na preciznosti svih tih odgovora. No podsjećam da ovo ovdje nije nikakav sud, već mjesto gdje razmjenjujemo gledišta. Dakle, želim da budemo jasni po tom pitanju. Mm, ne želiš nešto dodati? Ne, nema problema, ja sam navikao na te situacije. Da, ali samo želim reći da ovo ovdje nije sud, već mjesto razmjene gledišta. izvoli. Hvala. Evo imam par komentara. Mislim da je ovo važna rasprava. U potpunosti se slažem sa mišljenjem da e, mali ribolov ili veliki ribolov imaju svaki svoje mjesto, ali to mjesto treba definirati i zajamčiti da se čuju glasovi malih ribara kada se utvrđuju politike. A do sad, u posljednjih 35 godina, zajednička ribarstvena politika je manje više ignorirala mali ribolov i to je razlog zbog kojeg se nalazimo u ovoj današnjoj situaciji. To je krivica Europske unije, ali isto tako i država članica. Neću upirati prstom, ali mislim da trebamo imati jasnu raspravu i definirati gdje mali ribari mogu ribariti, a gdje mogu ribariti e, veliki ribari ili kočarice. Što se tiče pitanja gdje ne bi trebali ribariti, e, industrijske kočarice i druge ne bi trebali e, ribariti tamo gdje ima velika velika koncentracija brancina jer to je na primjer e, riba od koje ovisi e, Irska, a kočarica dođe i ulovi ogroman broj e, ribe, oni kažu da je to tri, da imaju 3,5% usputnog ulova, ali to je nekada mnogo više i zato mislim da se trebaju kloniti područja u kojima se lovi brancin. Zatim, što se tiče selektivnog ribarenja, e, mi znamo na koji način se to odvija. U Škotskoj, na primjer, imamo e, ribare koji love e, račiće i koji pronalaz i jastoge i kada odu u ta područja vide velike količine skuše koja je odbačena u te vode. To je sigurno dijelo velikih kočarica, a ne malih ribara. E, pozdravljam ono što je rekao gospodin batsford Mislim da je jako dobro e, znati da postoji obveza izvješćivanja svaka 24 sata, davanje e, pozicije plovila više od svaka dva sata bi također bilo važno, jer sa tako velikom kočaricom možete preći ogromnu razdaljinu i mislim da zbog toga ovakva vrsta izvešivanja nije prikladna. Što se tiče državnih potpora, to se koristi za novu vrstu ribarenja u skladu s člankom 12. 12. E, i nedavno mi je netko e, prišao ko ima e, plovilo 33 metra i koji ima koče i koji ima pravo ribariti u u plitkim vodama i zato mislim da se treba kontrolirati mjesto gdje te kočarice mogu ići loviti ribu, a ne samo veličina tih kočarica. E, želite vi još nešto dodati? Da, mi govorimo o tim velikim kočaricama i pelagijskom ribarenju, ali u budućnosti ta velika plavila, plovila će također loviti i pridnenu ribu. Zanatski ribolov će se pretvoriti u eh, mini kočarice, te ćemo doći do te razine ribarenja koja jednostavno neće biti održiva. Mi više nećemo imati održivo ribarstvo. To je ono što se dešava danas na sredozemlju i mislim da moramo imati veću kontrolu i veći nadzor nad e, vrstom ribolovnog alata koji se koristi, a u ovom situaciji veličina je važna jer morsko dno može podnijeti određeni e, pritisak i određenu vrstu ribolovnog alata koja će se povlačiti po tom dnu, ali ako e, krenete koristiti alat e, izvan tih e, ograničenja, onda ćete potpuno uništiti morsko dno. To je ono što sam želio naglasiti i mislim da ne možemo više dugo čekati prije nego što pređemo na kontrolu tog ribolovnog alata koji se koristi. E, to su često pravila koja nisu jasna svima, ali u svakom slučaju znate da, na primjer, motor se nalazi u samom plovilu, teško je provjeriti jačinu tog motora, ali možemo vidjeti e, možemo vidjeti širilice koje se koriste jer su one vidljive na samom plovilu i možemo vidjeti koja je veličina i vrsta tih širilica i škode li one morskom dnu ili no ili dnu dnu ili ne a bez bilo kakvih indikacija e, ministarstava sada e, se e, traži da plovila zamjene ove širilice na lokalnoj razini za one koje manje štete morskom dnu, ali mislim da bi bilo to dobro primijeniti na globalnoj razini. Hvala najljepša. Pavel? Zahvaljujem. Ne znam odakle da počnem. Možda od e, državnih potpora, jer bilo je dosta pitanja glede toga. Evo ja ću dati i neke brojke, kao što i žer to znači. Ne radi se tu samo o nekoliko e, potpora, jer se ovdje ne radi samo o E, plovilima za ribarenje, već i drugim vrstama plovila i znamo da se tu ne radi samo o potporama za gorivo, već i za izgradnju i moderniziranje e, ribarskih plovila. A moram naglasiti da se ovdje ne radi samo o P-way plovilima i već općenito o svim industrijskim kočaricama koje koriste velike europske tvrtke, a čak i one koje dolaze iz azijskih zemalja. Ja nisam radio studije o P-Way plovilima, e, imam samo jedan podatak, 1,1 milion e, eura e, je zaprimljen za izgradnju P-Way plovila koja su kasnije otišla u zapadnu Afriku. E, Malo čas je spomenut posjet u jednu e, brodogradilišnu tvrtku i znam da je ta tvrtka dobila između 20 i 30 milijuna eura državnih potpora. Dakle, i oni su dobili tu financijsku pomoć jer naravno su stvorili nova radna mjesta u toj regiji, ali e, te državne potpore dolaze iz državnog proračuna. I također postoje neizravne E, potpore. E, dobar primjer za to je sporazum za ribarenje u Mauritoniji. 50 e, do 60 milijuna eura EU svake godine isplaćuje za taj sporazum, ne samo za ribarenje, već i zato što želimo pomoći Mauritaniji. Tu imamo i neki taj diplomatski pritisak koji koristimo, ali zaključno 50 do 60 milijuna eura novca poreznih, europskih poreznih obveznika se isplaćuje tim velikim tvrtkama koje e, rade na moderniziranju e, ribarske opreme. E, imamo također i tvrtke koje love i hobotnice i račiće koji također imaju ovakvu vrstu e, potpora i ne love samo u Mauritaniji. Jer znate da postoji dosta sporazuma s drugim e, trećim zemljama e, preko kojih se državne potpore dodjeljuju, a taj novac dolazi od europskih poreznih obveznika. Dobro, možda možete odgovoriti na neka druga pitanja, ne samo ova koja se tiču potpora. Da, da, da, evo, to je bilo ono što se tiče državnih potpora. Također je postavljeno pitanje o tome poštuju li se europska pravila i ako se ta pravila poštuju da bi to onda bilo u redu. Ali evo ja ovdje želim postaviti još jedno pitanje, ali koja su to pravila i da li Europska unija poštuje ta pravila kao i europska e, plovila koja e, ribare u tim vodama u mom izlaganju sam rekao da postoji pravilo suficita u Europskoj uniji i ribarstveni sporazumi Europske unije ne djeluju tako loše na papiru, ali činjenica je da ih se treba poštovati. Kao i sporazum s Mauritanijom, tu postoji dakle pravilo o višku koje se jednostavno ne poštuje jer e, mnogi ne znaju što predstavlja taj suficit e, i transparentnost je problematična u sporazumu s Mauritanijom. Mauritanija mora e, jasno reći kakve sporazume ima sa drugim zemljama kao što je Kina, Turska i druge zemlje. Mauritanija nam ne daje te informacije. A Europska unija nastavlja ribariti u Mauritaniji i e, nastavlja raditi kao da ne postoji nikakav problem. Dakle, ni sama Europska unija ne poštuje pravila. Vi morate znati da europska plovila bi trebala poštovati e, pravila, ali kako to provjeriti? Samo ako odete to kontrolirati. Ja sam bio na talijanskoj kočarici u travnju ove godine i mi smo vidjeli da e, na toj kočanici imamo krila ajkula. E, mi smo ih pronašli, što znači da su kontrole nužne e, i e, znamo da mnoge države koje pripadaju Europskoj uniji krše ova pravila. Važno je vršiti nadzor nad tim plovilima. Žerad je također spomenuo to. E, pitanje selektivnog ribolova koje nije bilo sasvim jasno, ali je bilo jasno u određenim aspektima. Europska plovila moraju jasno reći koliko love su urobili, ulovili e, dnevno i koliko usputnog e, ulova imaju na plovilu. Kada dobijete tu informaciju, to je informacija koja ne može biti osporiva. U dnevniku broda, zapovjednik broda mora prijaviti e, ulov, ali nema obvezu prijavljivanja e, ulov, usputnog ulova. A ta obveza postoji e, na svakoj stranici postoji jedan dio u kojem se prijavljuje usputni ulov, a zapovjednik tog plovila o kojem sada govorim, na primjer, nije prijavio usputni ulov. Nemoguće je da ne postoji barem 40 kg usputnog ulova kada govorimo o tako velikim kočaricama koje love ogromne količine ribe. Hvala Pavel. Mislim da ovim možemo zaključiti ovu zanimljivu razmjenu mišljenja. Često, možda ću ponoviti ono što sam rekao malo čas, e, a to je da se ovdje radi o razmjeni mišljenja kako bismo mogli donijeti određene odluke. Dakle, neke stvari e, smo čuli ovdje bez detalja, tu se radi jednostavno o izjavama. Što se tiče subvencija, Pavel, moram te podsjetiti da su subvencije e, nezakonite. Evo, neće nam e, gospođa Rodust e, se usprotiviti tome. Ja sam, na primjer, bio za subvencije za neka plovila, ali to nije prihvaćeno. To više nije u zajedničkoj ribarstvenoj politici. To je jednostavno nezakonito. Tako da kada govorimo, e, kada navodimo takve optužbe, onda e, treba dati argumente za njih. Ja zaista nisam htio da se ovo pretvori u, e, neku raspravu između Greenpeace-a i, i Europeša to, do toga i nije došlo, pa se želim zahvaliti na tome, ali u svakom slučaju mislim da treba e, sve informacije koje smo dobili s jedne i s druge strane uzeti s dozom opreza. Drago mi je što smo e, uspjeli razmijeniti mišljenje. Ulrike, jesi ti htjela još nešto dodati? Evo, iznimno ću ti dati ponovno riječ. Ne, nisam to htjela kazati. Mislim da je izuzetno teško kada se neke stvari, eto, kriomice pretpostavljaju koje uopće ne odgovaraju istini. E, nama predbacivati da se ne brinemo o Maritani, to nije u redu. Žerar je kazao, ja sam to isto tako uzela kao temu na odboru. Danas ćemo upravo razgovarati o Maritani i Naravno, ovisni smo i o nevladnim organizacijama dobiti informacije kada se stvari prema sporazumu ne odvijaju kako treba i mi odmah reagiramo i zbog toga ne želim da predbacujete ovdje, krivo predbacujete, a isto tako da se konačno izvan e, ovih e, zidova se e, ispriča priča o novom E, dakle, zajedničke ribarstvene politike, a ne uvijek reciklirati stare priče. Ja se potpuno se slažem s ovim što je Ulrike upravo rekla. Ulrike je bila izvjestiteljica za zajedničku ribarstvenu politiku. U svakom slučaju, mislim da smo imali dobru raspravu. Ja sam očekivao nešto gore. Mislim da su naši sugovornici iz Europeša, iz Greenpeace-a, profesor i Brian su zaista e, ispoštovali i vrijeme koje je bilo dodijeljeno i ono što su rekli drugi. Tako da im se želim zahvaliti. Ovim zaključujem raspravu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Ne znam jeste li vidjeli Pavel, ali na našem dnevnom redu je i Mauritanija. To je ono što je rekla Ulrike Malčas. Mi se brinemo za Mauritaniju i odlazimo u tu zemlju kako bismo vidjeli kakva je situacija. Predlažem da sada pređemo na e, točku četvrtu našeg dnevnog reda. Radi se o pripremi stajališta parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine. Oni koji žele napustiti dvoranu nakon ove rasprave mogu to učiniti sad. Ali, ali. Ceux qui veulent sortir, ils sortent. Les autres, ils restent. que nous, ton prix, Gérard. Oui, oui, mais ça a été, ça a été, ça a été. Voilà. Donc, euh, je rappelle que cet avis... Potičam vas da je ovo izvješće o prijedlozima parlamenta glede višegodišnjeg financijskog okvira dodijeljeno klubu socijaldemokrata. Molim vas, ako želite razgovarati, učinite to izvan ove dvorane. Mi imamo ovdje još posla. Sad trebam predati riječ Klari. Schedule Donc Dakle, ovo je mišljenje koje je dodijeljeno e, gospođi Aguileri, a danas ćemo čuti njezin predlog mišljenja. Dakle, odmah predajem riječ Klarim. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Nakon ove e, rasprave koja je bila zanimljiva o industrijskim kočaricama, trebamo malo i odahnuti, ali evo ja se nadam da ćete moći pratiti i moje izvješće koje želim ovdje predstaviti, a e, koje se tiče i prijedloga komisije. Želim naglasiti neke dijelove koji E, me brinu jer ćemo o ovom izvješću morati još detaljnije razgovarati nešto kasnije. E, u raspravi o novom VFO-u smo shvatili da postoje nove potrebe za europsku politiku, za europske institucije, za područja koja se tiču imigracija, granica i tako dalje, jer Europa se danas suočava sa novim izazovima a istovremeno raspolaže s manje financijskih sredstava zbog Brexita uglavnom. Dakle, teško je dobiti e, nova sredstva za djelovanje Europske unije, te je potrebno tražiti ih e, na tradicionalan način u Europskoj uniji, ali isto tako i na druge načine. Dakle, to je ono što mene sada brine. Mi smo vidjeli što se desilo s poljoprivredom, sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, a isto tako se nešto može desiti i sa zajedničkom ribarstvenom politikom, usprkos činjenici da su nam sredstva nužna za cijeli ovaj eh, ribarstveni sektor i europsku obalu. Ovdje se to tiče ne samo ribolova, ribarstva, već isto tako cijelo gospodarstva koje je povezano uz ribarstvo. S obzirom na nedostatak e, financijskih sredstava, mislim da moramo e, se osvrnuti na inovacije, na e, socijalne mjere koje bi nam mogle biti od pomoći. Također imamo i integriranu pomorsku politiku i njezin utjecaj. Utjecaj te politike bi mogao dovesti do toga da e, Europski fond za pomorsko i ribarstvo dobije jedan sasvim novi oblik. No, ova fond bi morao ostati u sadašnjoj strukturi odnosno zadržati sadašnju strukturu. U ovom izvješću ja e, naglašavam to da se treba zajamčiti e, održavanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo uz dostatna sredstva da trebamo se izboriti s novim izazovima na području ribarstva. Mi smo vidjeli u proteklih nekoliko godina da se moramo baviti pitanjem odbačene e, ribe, e, maksimalnim održivim prinosom, i drugim ciljevima koje smo si zacrtali u okviru zajedničke ribarstvene politike. Ti ciljevi nisu isti sada kao što su bili prije deset godina jer se nećemo usredotočiti samo na ribarstvo već isto tako i na diversifikaciju, na e, održive aspekte i e, ekološki utjecaj ribarstva. Još nešto što naglašavam u ovom izvješću je činjenica da se Brexit često koristi kao izlika za smanjenje financijskih sredstava. Jasno je da će Europska unija raspolagati sa e, manjom razinom financijskih sredstava, ali to nikako ne može biti izlika za smanjenje sredstava za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Nikako ne smijemo dozvoliti smanjenje E, sredstava za ovaj fond. Na tome zaista želim inzistirati jer bi to moglo e, služiti kao izgovor nekima. Ne bih htjela da e, se to koristi dakle kao izgovor za smanjenje sredstava za FPR. U ovom izvješću također Napominjem da u sadašnjoj situaciji, a o tome sam govorila i u više navrata na sastancima koje sam održala, e, je došlo do lošeg funkcioniranja ovog fonda. E, nakon tri godine funkcioniranja ovog fonda smo shvatili da operativne programe odobravamo prekasno i da je provedba e, programa na europskoj razini e, prespora. To je nešto što me zaista brine. E, ovo kašnjenje će dovesti do nedovoljne potrošnje sredstava i onda bi se moglo zaključiti da imamo previše sredstava, ali ne. E, stvari nisu takve. Mi jednostavno moramo poboljšati upravljanje financijskim sredstvima ovog fonda i izbjegavati greške koje smo do sad činili. Dakle, moramo na bolji način izvršavati programe iz ovog fonda kako bi se ne bi ponovno našli u istoj situaciji kao i danas, a to je vrlo niska razina izvršenja operativnih planova ovog fonda. Također moramo se zapitati što ćemo raditi u budućnosti, na koji način zadržati e, skupine lokalnog djelovanja, E, to je nešto što je značajno za budućnost. Već više od dva desetljeća to radimo u ruralnim područjima, a sada se na to trebamo osvrnuti na obalnom području gdje su skupine lokalnog djelovanja vrlo važna za e, cijelno obalno područje u cilju e, diversifikacije koja nam je svima nužna. A ta diversifikacija će nam E, omogućiti bolje upravljanje e, ribarstvom. E, ne bismo htjeli da ovaj sektor bude u potpunosti uništen ako ne budemo djelovali na ispravan način. Dakle, to je zaista važno za budući VFO, kao i politika inovacija. Moramo se osloniti na inovacije kako bismo stvorili dodatnu vrijednost koju ćemo možda izgubiti u drugim područjima, ali ćemo je dobiti u području ribarstva. Zaključno Kolege imaju na raspolaganju ovo moje mišljenje. Ja se iskreno nadam da ćemo zajedničkim radom ga moći još i obogatiti kako bismo odgovorili na očekivanja operatera iz ovog sektora. Također smatram da trebamo olakšati socijalni dijalog i ostvariti bolju rotaciju kvalificiranog osoblja. To u ovom sektoru nemamo dovoljno kvalificiranog osoblja, a to se tiče također i sektora inovacija. E, informacijski sektor također mora ići u korak s ovim, to se napominje u izvješću, govori se o plavom gospodarstvu koje mora imati veći utjecaj u budućnosti, ne zaboravljajući pri tom i tradicionalne politike. E, također spominjem i Europsku agenciju za nadzor nad ribolovom koja ima važnu ulogu koju mora odigrati i čije se mišljenje mora uzeti u obzir u budućnosti. Jer smo mi primijetili tijekom proteklih nekoliko godina da dolazi do trenda smanjenja resursa za ovu agenciju koja je zaista važna za cijeli naš sektor ribarstva, te stoga važno zadržati financijska sredstva koja e, su joj potrebna za dobro djelovanje. Rado ću čuti e, izvjestitelji u sjeni ili druge kolege ako imate nekih komentara kako bismo mogli poboljšati ovo izvješće i kako bi to izvješće u potpunosti odražavalo mišljenja odbora za ribarstvo. Hvala Klara. A sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije gospodin Valesa. Izvolite. E, hvala gospodine predsjedniče. Govorit ću o ime gospodina Kuna koji se ispričao zbog nekih e, prijevoznih poteškoća e, doći će danas kasnije, ali zahvaljujem e, izvjestiteljici na nacrtu mišljenja i da imamo zaista velike izazove u budućnosti što se tiče ribarstvene politike. Prije svega kad je riječ o Brexitu moramo razmisliti o tome kako da zatvorimo ovaj proračunski nedostatak za novi e, ribarski fond. Nakon 2020. godine treba nam više novaca, ne manje. U ovom trenutku 0,6% prenosi se što je 6,4 milijarde eura ukupnog proračuna neće biti dovoljno i dostatno. E, ne manje važno, su učinkovite strukture. Werner smatra da bismo trebali imati manje crvenih linija. Novi fond mora imati jasnu, jednostavnu strukturu sa manjim administrativnim preprekama. Ukupan e, iznos e, bi trebao biti 50.000 eura za koje ne bi trebalo primjenjivati ista pravila kao e, recimo projekt od 15 milijuna eura. Također trebamo pravila e, proporcionalnosti e, prema članku 3. E, ugovora iz Lisabona. Ribarstvena politika ima jasan mandat, prije svega kada je riječ o malim ribarima, koji su vrlo simbolični za priobalno područje i imaju izuzetno velik utjecaj na turističku ponudu u svom kraju. Ribari moraju dakle investirati u e, novi ribolovni alat e, kako bi povećali svoju selektivnost i kako bi ispunili odredbe zajedničke ribarstvene politike. Govorimo o modernizaciji starih plovile, a da pritome ne povećavamo kapacitet samih brodova. Također, Moramo investirati u bolje uvjete rada na samim brodovima, moramo investirati u obrazovanje, u trenažne e, programe, e, u mlade, te moramo imati bolje znanstvene podatke. Također što se tiče malih e, ribara, oni moraju preživjeti kad god dođe do smanjenja kvota, a i tijekom sezonskih poremećajem. Kako to možemo uspjeti sa manjim proračunskim sredstvima? Venez stoga traži e, solidan proračun u višegodišnjem financijskom okviru e, za ribarstvene potrebe koje će odgovarati na sve buduće izazove pred kojima stojimo. I još jednom zahvaljuje izvestiteljici koja je uzela obzir sve e, o, o, dakle, detalje koje se tiču samog mišljenja. E, merci. Htio reći hvala ti Werner, hvala Jaroslav. Sada Roza, Roza Damato. Hvala gospodine predsjedniče. Tri mjeseca tri mjeseca E, daleko smo od e, zadovoljavajuće situacije e, koristimo manje od 4% resursa, 6 milijardi ili čak i manje, kao što je istaknuo i moj kolega. Govorimo dakle o 0,6% ukupnog VFO koji govori zapravo o beznačajnosti svega. U proteklim godinama mi smo vidjeli smanjenje sredstava. Problem je tonske naravi, tehničke probleme imamo. Tvoj, tvoj... Change de micro. Tvoj mikrofon ne funkcionira, Roza, molim te, pređi na drugi. ispričam se i prevoditeljima. Ispričam se. Ok. vas Ok, C'est bon, là Ok. Sorry. Allora, dicevo, dopo tre... Dakle, istaknuo sam tri godine nakon donošenja e, zadnjeg programa fond e, se da nije realiziran u cijelosti do kraja svega 1,4% sredstava iskorišteno osim toga što fond čini ukupno 0,6% ukupnog VFO-a, to ipak govori koliko je zapravo ribarstvo na srcima Europske unije. Europska unija uvijek iznova pojašnjavala da u kriznim vremenima, u posljednjim godinama, ulovi su bili 2% svake godine manji a što drugim riječima znači i smanjenje prihoda samih ribora i to do 60%. Samo u Italiji situacija je takva da imamo samo 12.000 jedinica u ribarstvu, a sama branša ka ribarstvo ima ukupan utjecaj i na ukupno gospodarstvo kao takvo. Govorimo dakle o scenariju koji je vrlo tragičan za naše ribare. Izuzetno je važno da se donesu političke odluke, a koje su do sada bile vrlo udaljene od realnosti u mnogim zemljama, velike su bojazni ribara, isto tako i razočaranost ribara e, sa smjerom kretanja VFO. Što se tiče odgađanja samih realizacija e, sredstava iz fonda, čini se da e, imamo smanjeni mogućnost investiranja. Isto vrijedi i kad je riječ o trećim državama uvoz e, ribarskih proizvoda iz trećih zemalja raste iz godine u godine. Znamo da velik broj propisa koje je Europska unija donijela u drugim državama takve uvjete nemaju i stoga znači moramo pojačati našu naglasak na ravnopravnost u tržnoj utakmici, moramo imati identične e, uvjete za proizvode iz Europske unije i izvan Europske unije, što vrijedi i za domaće proizvođače, a i proizvođače iz trećih zemalja modaliteti se moraju preraditi, e, regulativa je do sada bila, e, sprečavala je zapravo pristup financijskim sredstvima a isto tako i primatelji sredstava e, mogu biti u situaciji da moraju vratiti sredstva ukoliko u idućih pet godina od primitka sredstava počine e, neki prekršaj. Još jedan amandman koji ću uputiti tiče se administrativne kompleksnosti samih e, provedbenih e, propisa za financiranje. Ribarstvo mislimo da je jako važan faktor za lokalnu koheziju i za zapošljavanje na lokalnoj razini, ali ne smijemo istovremeno kazati da moramo modernizirati ribarstvo na temelju podataka koje imamo i na temelju suradnje sa e, dakle, univerzitetima i spoznajama koje ima znanstvena zajednica. Roza, bilo bi lijepo da dođete malo češće u ovaj odbor da predstavljate FDD. Znate, jer istina je da smo navikli da čujemo govor eh, FDD-a koji je protiv svega, a vi ste barem konstruktivni, tako da bismo vas voljeli češće vidjeti. Evo, hvala vam u svakom slučaju. Pako, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljici za mišljenje na ovom izuzetnom doprinosu. Suglašavam se s njom i fond se mora svakako održati. Mi svakako trebamo specifičan instrument koji se tiče ribarstva, a i ne možemo si priuštiti luksus e, kao odbor za ribarstvo da se taj fond razvodni, da se fragmentira i da dopustimo da nestane. Jer ovaj specifični financijski instrument mora ostati E, na snazi. Mi znamo da sredstva koja su do sada bila su uvijek bila skromna, stoga moramo i nadalje tražiti da i sama financijska sredstva budu povećana jer ribarstvo je suočeno sa velikim brojem izazova, a jedno je to i modernizacija flote, isto tako investicije koje se trebaju provesti i koje se trebaju realizirati. trebaju nam e, ciljene mjere za sve ono što želimo realizirati. Moramo investirati u energetsku učinkovitost, sigurnost e, i ostale segmente. Zbog toga je ovaj fond izrazito važan i e, moramo kazati da isto tako i od samog priobalnog ribarstva vara istaknuti i artizanalno ribarstvo. Imamo velik eh, broj malih ribara i zbog toga eh, u Galiciji imamo fond koji mora uzeti u obzir upravo gospodarski i socijalni element, a i isto tako i element zapošljavanja na lokalnoj razini. S pravom je istaknuto da ovaj fond nije iskorišten u e, svom ukupnom obujmu, zbog toga operativni planovi i programi kao takvi jesu izrazito važni. Do sada je bilo e, riječ o velikim kašnjenjima u samim realizaciju dotoku sredstava. Još jedna napomena. Akvakultura moramo i ovoj tematici posvetiti dužnu pozornost. E, u Europi imamo dramatične brojke koje svjedoče o akvakulturi. Jako je mala dodana vrijednost, e, troškovno intenzivni proizvodi, ovo je dramatična situacija, usprkos tome što to možda nije izravan zadatak samih fondova, prije svega E, riječ je o administrativnim preprekama, administrativnim e, dakle preprekama koje kao takve e, ne doprinose situacije. Što se tiče obrazovanja ribara, imamo jedan problem prestarih ribara kao takvih. Hvala Pako. Nemojmo zaboraviti Galiciju, nemojmo je zaboraviti. ba écoutez, je vais donner la parole Čujte da ću sada riječ Ondra e, Matisenu koji ovdje predstavlja Europsku komisiju. Andrew, izvolite imate riječ. Štovani članovi odbora, želimo pozdraviti mišljenje koje danas raspravljamo E, višegodišnji financijski okvir, kao što ste kazali, sada je u tijeku tri godine i daje svoje prve rezultate. Imamo, dakle, bolje saznanje što se samih ciljena tiče i što se tiče prikupljanja podataka i nadzora podataka koje su sada pod zajedničkim nadzorom. Bolje fokusiranje na očuvanje prirodnih i okolišnih e, uvjeta, a isto tako i fokus je stavljen na plavo gospodarstvo, a što je naglasila izvjestiteljica kad je riječ o pomorskoj politici. Izvestiteljica i velik broj vas istaknuo je da je e, korištenje sredstava izuzetno nisko. Postoji čitav niz razloga tomu, a to su i e, opcije i prisvajanje VFO, te isto tako razni akti koji nisu dozvolili da se on e, zaživi u svojoj punoj punini ali isto tako bilo je i kašnjenja i kod država članica Stoga povjerenik e, i komisija kao takva e, je podsjetila članice da se e, određenim službama koje su određene u državama članicama omogući implementacija korištenje dakle i povratna sredstva i samih proračuna i ovo pitanje će povjernik Vela postaviti na E, sastanku vezano uz ribarstvo. Ovime želimo da pozvati države članice da postave svoje zahtjeve za financiranje. Što se tiče samog procesa 21, od 21 članice su e, već e, dali isto tako svojim dakle dezignirana sredstva, a šest članica to još nije, a ovih šest država članica ovo još nije učinilo. Što se tiče mišljenja e, koji traži isto tako e, očuvanje mora i oceana i održivost samog ribarstva, e, puno toga je postignuto u ZRP-u, e, međutim bilo je i određenih zaostataka kad je reč o pomorskim ekosustavima, te isto tako i profitabilnost same flote Europske unije. Ostoje još i dalje veliki izazovi kad je reč o socioekonomskim aspektima i okolišnim aspektima prije svega kad je reč o nekim morskim bazenima gdje je sam napredak izuzetno spor. Što se tiče plavog gospodarstva i održivog e, razvoja priobalnog područja i zajednica, e, riječ je tu o globalnoj e, akciji i smatramo da lokalne zajednice imaju izuzetno važnu vazlu, one ostaju i važan faktor za ostvarivanje ukupnog potencijala samih programa. Kao što je rečeno u mišljenju, EU unija ima svoju ekskluzivnu odgovornost eh, kad je riječ o ZRP-u. Potpuno je jasno da temeljom eh, međusektorskim i transnacionalnim učincima eh, moramo poduzeti korake koje će omogućiti uvjeti za sve, um, dakle ono što je potrebno za rast i razvoj plavog gospodarstva. Na samom kraju što se tiče samih sustava i kad se riječ o kašnjenjima, nije potrebno e, pojednostaviti stvari kad je riječ o samoj strukturi, e, kad je riječ o implementaciji i treba omogućiti olakšani pristup, to isto tako ukloniti administrativne prepreke kako za javnu e, administraciju, tako i za sve aktere. I s tim u vezi komisija promišlja i sagledava situacija u pogledu pojednostavljenja svih koraka do ostvarivanja samih sredstava. Evo samo mala opaska prije što predam riječ e, Klare Gljeri, dragi Andriju. Argument prema kojem se kaže da se zbog kašnje osvajanja fonda u Europskom parlamentu e, da je za to kriv e, neuspjeh, to je netačno. Dakle, Trijalog, ja sam vodio pregovore, dakle trijalog je odgođen tri mjeseca za početak zbog e, nepopustljivosti vijeća i nesuradnje povjerenice tadašnje. Toga se jako dobro sjećam. Dakle, reći da je parlament, da su parlament i vijeće odgovorni za to, ne, to nije točno. To je, za to su prvenstveno odgovorne države članice koje nisu pravile operativni program, a za to nije nimalo odgovoran e, parlament. Moram vam to, e, ispričavam moram vam to reći jer ste to uvodno rekli, a sada odmah predajem riječ Klari Aguileri kako bi zaključila ukoliko želi još nešto reći na ovom, ovom dosjeu. Izvoli Klara. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala uistinu svim kolegicama i kolegama na svim njihovim iskazima, mi ćemo svakako prvi, prvo mišljenje i nacrt mišljenja moći poboljšati, a kad je riječ o izdacima i kao što je gospodin kada je kazao, to je izuzetno važna priča. Što se tiče same realizacije, jako je važno istaknuti da su operativni programi doneseni vrlo kasno, a financijski instrumenti koji su na raspolaganju državama članicama, a koje se tiču korištenja, s druge strane pak e, moramo kazati da toliko je birokratskih e, segmenata da velik broj mjera zapravo nije ni provedivo Stoga mi je drago čuti od predstavnika komisije da su se pozabavili tom temom, jer kod nekih mjera imamo zaista velikih poteškoća u realizaciji. Nadamo se da će to biti pravovremeno i uskoro popravljeno. E, mojoj državi velik broj mjera uopće ne možemo provesti i zbog toga nije nošlo ni do dotoka financijskih sredstava. Nadam se da će se to razjasniti, da ćemo imati jedno zadovoljavajuće rješenje u konačnici, jer sama realizacija e, se navodi uvijek kao argument protiv e, fonda. Kada trebamo nešto pojednostaviti, onda to trebamo zaista i učiniti. Hvala. Evo, potpuno se slažem, evo članice se žali da fond nije dovoljno velik, ali u biti ništa ne čine kako bi se utrošila ta sredstva. Pa sad, a onda je nama na kraju teško braniti proračun. A, jasno. U svakom slučaju hvala Klari na radu. Dakle, amandman do 16. listopada. To je rok. U redu. Dakle, to istječe za tjedan dana otprilike. Dakle, na odboru 20. ili 21. E, studenog, a na odborima za proračune 22. veljače. Najviše hvala. E sad, podsjećam da smo imali delegaciju koja je išla u Japan. Nažalost, iz zdravstvenih razloga ja nisam mogao i sudjelovati i ići. Imali smo šest e, kolega od 18. rujna. Dakle, ponovno izražam žaljenje što nisam mogao ići. Werner, pročitao je tvoj tekst, nema problema. Sve je riješeno. U svakom slučaju, Gabriel Mato vodio je tu delegaciju i odmah predajem riječ kako bi nam podnio izvješće o svemu što je bilo tamo. Hvala predsjedniče, evo bit ću kratak, svi ste dali izvješće, dakle neću duljiti. Ovo je bila jako važna i zanimljiva misija, nemojte zaboraviti da je Japan eh, veliki partner Europskoj uniji bilo je više nego opravdano uputiti delegaciju u Japan. Uvijek imamo prepunjen dnevni red e, kada posjećujemo takve zemlje. E, bili smo u javnim, privatnim e, organizacijama, obišli i E, delegacije Evropske unije, naravno analizirali smo i obrazovanje, resurse, bili smo tamo s profesorom Vjaharom, taj aspekt bio je jako zanimljiv. No, želim reći da imamo da smo analizirali par problema. Evo, imaju jako slične probleme kao i mi u EU, što zvuči nevjerojatno. No, evo, problemi koji se tiču kvota, provedbe mjera za očuvanje oceana, poštovanje jednakosti, odnosno izgleda za mali ribolov, zatim bilo je riječ i o NNN ribolovu. Čini mi se, evo, ispostavilo se da prvih dana posjeta nismo uspjeli razumjeti probleme kontrole koje su provodili, ali u biti sve te kontrole su se itekako provodile. Oni puno više kontroliraju proizvode za koje su nadležni, evo, barem sam takav dojem stekao. općenito govoreći oni mijenjaju zakonodavstvo, trenutno analiziraju, razmatraju jednu novu preporuku koja za cilj ima poboljšanje stanja i tu ima i dosta ulaganja. Dakle, nitko se ne žali za nedostatne resurse i ulaganja napose u istraživanju. Rekli nam da tu stvari dosta dobro funkcioniraju. To je jako uredna zemlja i objašnjenja, nastupi bili su pod jasnom kontrolom i u stvari u jasnom zadanom okviru iz kojeg se jako malo izlazilo. Evo, kratko e, mislim da možemo reći da je to bilo jako zanimljivo. Ako imate kakvih pitanja možete ih postaviti, naravno, ali to je svakom slučaju zemlja s kojom trebamo raditi, ruku pod ruku i glede mnogo toga to je jako zanimljiva zemlja. U četiri sata ujutru išli smo popratiti prodaju ribe i vidimo da se to tamo i dalje radi kao, kao što se radilo prije više stoljeća. Dakle, održe se rep tune i onda se izvuče jedan dio te praje, vidi se koja je stopa masti tako dalje. I onda se neko popinje neku kutiju, počne vikati, onda vidimo na sve strane kako se dižu ruke, a tu nema nikakve, nikakvih etiketa, ništa od toga svega ne postoji. Dakle, za one koji su navikli na puno moderniju prodaju, to je doista bio nevjerojatan prizor. Impresivno. osobito sa smrznutom ribom i tunom. E, to je sustav prodaje koji je doista osobit, jer tu imamo dakle e, prodaju, ali tu je i prodaja na veliko i svježa riba. Dakle, evo, ako imate dodatnih pitanja, ja sam spreman odgovoriti na vaše pitanja. Hvala gospodine Ricardo Serao Santos koji će biti kratak u svom nastupu. Hvala. Ja nisam bio u Japanu, ali Izabel Toma je bila i dala mi je neke od svojih komentara za koje je zamola da ih se ovdje pročita. Dakle, najprije je željela reći da bi bilo zanimljivo vidjeti kako organizirana organizirano tržište u Japanu, isto tako i međunarodno tržište. Riba se ne uvozi u Japan jer japanska flota proizvodi dovoljno za svoje domaće potrebe. no evo, recentno su počeli uvoziti nek, određenu količinu ribe kako bi nadoknadili neke svoje, zadovoljili neke svoje potrebe iz e, jugoistočne Azije, Južne Koreje. I gospođa Toma vjeruje da ribarski sporazum između Japana i Europske unije znači da NNN riba može dospjeti do europskog tržišta jer su oni otkupljivali određenu količinu NNN ribe. Dakle, ona bi htjela da ribarski proizvodi budu uključeni u slovno-trgovinski ribo, e, sporazum između Japana i EU i misli da bi naš odbor trebao iznijeti svoje mišljenje o ovome. Je li to jasno i suci razumiju što sam rekao? Hvala Ricardo. Gabriel? Evo predsjedniče, želim odgovoriti jer ovo je pitanje o kojem smo razgovarali i mi smo to jasno rekli vlastima. Dakle, mi smatramo da sporazum o slobodnoj trgovini mora imati jedno zasebno poglavlje i jasno analiziranu situaciju, kada se, situaciju ribarstva, ribolova, jer je to važno i za njih i za nas. To je bilo jasno rečeno i slažem se s kolegom. Nastavio sam jasno staviti do znanja da e, mi vidimo da postoji deficit za ono što nije proizvedeno, jer u biti postoje velika ulaganja u akvakulturu, no ono što oni nemaju i što ne proizvode, to uvoze tu situacija nije savršeno jasna jer ne znam su, kakve su mjere kontrole. To mi nismo uspjeli dobro shvatiti, a oni nam nisu uspjeli adekvatno objasniti kakav je sustav kontrole brojnih plovila, osobito oni koji dolaze izvana, dakle situacija nije jasna e, kad se dođe u luku, u određenu luku, različita tijela nastupaju, ali nismo shvatili kako sve to funkcionira i tim prije što smo tražili sastanak e, s tijelima vlasti da nam objasne kako to funkcionira, ali nije došlo do tog sastanka. Da, mislim da bismo o tome trebali raspraviti. Hvala, dragi kolega. Želiš se javiti na ovo pitanje? Izvoli. Hvala, predsjedniče. Evo što je Ricardo rekao, čini mi se zanimljivim. Naime, ovaj odbor trebao bi iznijeti mišljenje možda na temu sporazuma s Japanom. Sasna koordinatora iznijeće svoju ocjenu, no ne smijemo propustiti tu priliku, to treba uzeti u obzir na sastanku koordinatora. Ne brini, Klaro, nećemo zaboraviti na to. Hvala, Gabriel, što si nam sažeo posjet. Me, ja volim te delegacije, e, osobito tu, jer e, ima puno posla. Nema nikak, nima odmora. Kažu ljudi da idemo tamo ljenčariti, ali to nije tako, jer e, ustaje se u 3-4 sata ujutru i obilazi cijeli dan, jer nam Claudio priprema velike velik dnevni red, velik program. E, sada ovo će nastavak biti sastanak iza zatvornih vrata. Dakle, oni koji ne trebaju biti ovdje sad s nama, molim ih da izađu. Voilà, et ils s'en vont vite, si possible. Jako je moguće, brzo izađu. Quickly.